Buenas tardes a todos i todas. Bon après-midi. Dobar svima. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dobar dan, dragi kolege, dame i gospodo, molim vas sjednite. Pa ćemo započeti kao prvo. Dobrodošli na ovo zajedničko saslušanje koje provodi e, odbor za građanske slobode, pravo unutarnje poslove, te e, odbor isto tako Libe e, i Juri imamo isto ovdje kao pridružen odbor. A članovi odbora o kulturi i obrazovanju i odbora o predstavkama su također pozvani da prisustvuju ovom saslušanju. Izuzetno nam je drago što možemo srdačno pozdraviti našu kandidatkinju za potpredsjednicu, gospođu Veru Jurovu. Hvala vam što ste ovdje. Ime vašeg eh, zadnog portfelja je vrijednost i transparentnost prema članku 7. prema aneksu 7. našeg poslovnika koji sadrži smjernice za odobrenje komisije. Parlament treba prvo procijeniti kandidatkinju za povjerenicu vezano uz njene opće kompetencije, opredjeljenje što se tiče Europe i e, osobnu zavisnost zatim isto tako znanje o e, portfelju i komunikacijske vještine koje ima. Podsjetimo se isto tako i na to da je odbor za pravne poslove nakon što je proučio izjavu o interesima kandidatkinje za potpredsjednicu, rekao da nema nikakvih e, prigovora za održavanje ovog saslušanja. Svi znamo da je to upravo od ključne važnosti. Ova rasprava koju ćemo imati će imati sljedeću strukturu kao inače. Kandidatkinja za potpredsjednicu će moći održati uvodno izlaganje koje ne smije biti dulje od 15 minuta. Nakon toga ćemo imati maksimalno 25 pitanja koje će postaviti zastupnici. Imat ćemo jedan krug gdje ćemo imati predstavnike svakog kluba zastupnika u ovom domu i zatim ćemo imati jedan krug za ostatak zastupnika koji su na našem popisu, koji će preuzeti riječ i koji imaju e, pravo dakle, postaviti pitanje. Njih broj je 25. E, svako pitanje će imati istu strukturu. Dakle, jedna minuta za postavljanje pitanja, zatim dvije minute za prvi odgovor na pitanje, zatim jedna minuta za nastavno pitanje bez primjedbi i zatim završni odgovor. I tako, za svih 25 pitanja. Kao što sam rekao, krenut ćemo sa predstavnicima klubova zastupnika. To će biti koordinatori ili zastupnici koji su dobili tu nadležnost da predstavljaju svoj klub zastupnika u prvom krugu. Imaćemo usmeno prevođenje 23 službenih jezika i molim vas, znajte isto tako da je ovo saslušanje kojim dakle su predsjedaju dva odbora, odbor Libe i odbor Afko, što znači da će predsjednik Tajani i ja, da ćemo mi predsjedati cijelo vrijeme ovim sastankom, te moramo biti jako strogi što se tiče vremena. Zato što imamo predviđeno vrijeme, što se tiče dvorane, što se tiče usmenih prevoditelja i kako bismo sve to ispoštovali, molim vas da pokušajte formulirati precizne, precizna pitanja unutar ovih vremenskih okvira koje sam e, naveo kako vas ne bih morao prekidati. Niti ja, niti predsjednik Tajani. I hvala vam na razumijevanju. I dopustite mi da kažem još jednu primjeru vezano uz to kako smo mi kao odbor Libe ovdje prisutni i koliko je važno ovo saslušanje gospođe Jurove, mi svi znamo za nju, ona je bila već ovdje proteklih pet godina, Ona već ima iskustvo kao povjerenica u kolegiju povjerenika, bila je zadužena za pravosuđe i zaštitu potrošača, a sada će se kandidirati za ovaj portfelj o vrijednostima i transparentnosti, uključujući i e, smjernice što se tiče koordinacije sa drugim kandidatima za povjerenike će zadužena za koordinaciju sa gospodinom Reindersom i gospođom Dali za jednakost. Portfelj gospođe Jurove pokriva područja koje su, koje su izuzetno važna za odbor Libe, poput koordinacija rada komisije što se tiče poštivanja vladavine prava, uključujući i provedbu novog sveobuhvatnog mehanizma za eh, vladavinu prava eh, i demokraciju kao i pristupanje Europske unije, Europske konvencije o ljudskim pravima te e, provedba povelje o temeljnim pravima što je obvezujući zakon koji je stupio na snagu prije 10 godina s Lisabonskim ugovorom. Te je zadužena za borbu protiv dezinformacija i lažnih informacija, lažnih vijesti, kao i za sačuvanje slobode izražavanja, slobode tiska i za pluralizam medija. To su također sastavne komponente onog programa za vladavinu prava, e, što je nešto što je jako važno za nas, za članove odbora Libe, ali i za mnoge druge. Što znači da ćemo vrlo pažljivo poslušati izlaganja kandidatkinje za potpredsjednicu gospođe Jurove što se tiče ovih ključnih područja za odbor Libe, a sada ću predati riječ predsjedniku odbora AFKO koji su predsjeda sa mnom ovim sastankom, to je gospodin Tajani, da saslušamo njegove uvodne primjedbe. Lopez Aguilar, saluto la Srdačan pozdrav kandidatkinji za mjesto podpredsjednice, gospođi Jurovoj. Podsjećam da je njen životopis kao i njezini odgovori da su distribuirani svim kolegama te da su objavljeni na web stranici parlamenta. Trajanje saslušanja je 3 sata. Pozdravljam i činjenicu što se u portfelju kandidatkinje nalazi posredovanje u razgovorima između parlamenta i vijeća kada je riječ o jačanju sustava špicen kandidata te stvaranju transnacionalnih listi. To će biti jedna od njezinih prvih zadaća ukoliko bude potvrđena na mjestu potpredsjednice. Potpredsjednica predstavlja Europsku komisiju na konferenciji o budućnosti Europe upravo vezano uz ova pitanja. Treba će podupirati parlament kada je riječ o izmjeni izbornog zakona te postići dogovor sa vijećem. Nadam se da će potpredsjednica podržati parlament vezano uz ta pitanja, a sve kako bi se ojačala transnacionalna dimenzija europskih izbora te demokratski legitimitet e, postupaka donošenja odluka u Europskoj uniji. Također pozdravljam činjenicu što će biti u portfelju gospođe Jurove jačanje inicijative europskih građana, te sam uvjeren da će ona raditi na jačoj participaciji naših sugrađana u procesima donošenja odluka. U svojim pisanim odgovorima je rekla da želi postići napredak u dosijajima koji su važni za parlament i za ovaj odbor, kao što je pitanje primjerice Europskog ombudsmana i pitanje registra transparentnosti institucija. Nadam se da će gospođa Jurova biti naš važan saveznik tijekom idućih pet godina. Kao što je podsjetio predsjednik Lopez Aguilar, a želim to istaknuti ja osobno kao bivši novinar, je da od tema kojom će se baviti gospođa Jurova jest tema slobode medija. Uskoro ćemo obilježiti obljetnicu ubojstva gospođe Karuane Galicije na Malti. Te se želim danas prisjetiti nje i me, kolega Kučeka, Megalicija i ostalih novinara koji su stradali, koji su bili žrtve u svojoj borbi za slobodu. Htjeli bismo da se rasvijetle slučajevi ubojstava gospođe Galicije i gospodina Kučaka. Dragi kolege i prijatelji, tražimo od Rusije da zajamči prava novinara, slobodu novinara, jednako tražimo od Turske, to su sve svetinje koje mi ovdje branimo, a to treba raditi čitav svijet. kako ćemo to tražiti od drugih ukoliko nismo mi prvi ti koji štite prava novinara? Odmah dajem e, riječ kandidatkinji za potpredsjednicu Europske komisije, gospođi Veri Jurovoj. Izvolite, imate 15 minuta. Honorable chairs, honorable members. Uvaženi predsjednici, uvaženi zastupnici, bilo mi je drago što imam ovu priliku biti opet ovdje na saslušanju i što vas mogu zamoliti za vaše povjerenje. Ja sam često posjećivala ovaj dom u proteklih pet godina, te mi je drago što vidim ovdje toliko mnogo poznatih lica. Veselim se suradnji s vama, sa svima vama u idućih nekoliko godina. Moja uloga u sljedećoj komisiji, ako me potvrdite u toj funkciji, bit će rad na kritičnim i osjetljivim temama. U ovom portfelju se radi o onome što bih ja nazvala duhom Europe. U tom portfelju se radi o ljudima. Kao što je novo izabrana predsjednica izjavila, ovaj portfelj predstavlja odgovor na izazove s kojima je Europa suočena, neovisno o tome jesu li ti izazovi interni ili eksterni. Moj cilj će biti taj da učinim Europu demokratičnijom, transparentnijom da ona bude otpornija prema novim e, prijetnjama, uključujući digitalnim prijetnjama, te da bude sposobnija obraniti vrijednosti koje su nam važne, uključujući vladavinu prava i slobodu medija. Kao što je Timothy Snyder napisao, Ustav vrijedi spasiti i vladavinu prava vrijedi spasiti, spasiti demokraciju vrijedi spasiti, ali te stvari možemo i izgubit ćemo ih i doista ako svatko čeka samo na nekog drugoga. I to je kraj citata. I ovaj portfelj je zapravo dokaz da nova komisija ne namjerava čekati. Ja znam da ću moći računati na Europski parlament kao na saveznika kojeg ćemo imati povjerenje. Također bih htjela učiniti Europu snažnijom i ujedinjenijom tako što mislim izgraditi mostove između različitih dijela naše unije. Ove godine u Republici Češkoj, kao i mnogim drugim državama Središnje istočne Europe, ćemo slaviti 30. godišnicu kraja totalitarizma. Danas je Europska unija sagrađena na ruševinama Berlinskog zida, na duhu pokreta Solidarnost u Poljskoj, na Baltičkom lancu i na nastoj revoluciji u bivšoj Čehoslovačkoj. Ja se jako dobro sjećam tih dana. Sjećam se toga jako dobro. Mi smo htjeli promjenu. Htjeli smo se pridružiti Europskoj zajednici. Ne kako bismo pronašli materijalna dobra, nego kako bismo pronašli slobode koju je ona imala. Europske vrijednosti su naš zajednički temelj. To je ono što nas veže sa sjevera na jug, sa istoka na zapad. To je ono što nam omogućava da sladamo naše razlike što se tiče jezika, kulturi i tradicija. I zbog toga je e, sačuvanje naših vrijednosti, naših temeljnih prava, naših vladavine prava, nešto što mora biti naš glavni cilj i to mora biti i pokretač europskog jedinstva, a ne izvor podjele. I to je duh kojih bi ja htjela začuvati u sljedećoj komisiji. A sada mi dopustite da iznesem svoje tri prioriteta. Kao prvo moramo poboljšati način na koji radi europska demokracija, uključujući i način na koji imenujemo i odabiremo čelne osobe u Europske unije. Ove godine smo vidjeli e, povećani odaziv birača u europskim izborima. To je prilika, ali isto tako i odgovornost. I ne smijemo iznevjeriti naše građane i njihove nade kao što je novo izabrana predsjednica rekla. Jedna lekcija iz toga je to da moramo poboljšati sustav vodećeg kandidata tako što ćemo isto tako riješiti pitanje transnacionalnih e, glasačkih liste. Ja ću koristiti svoju ulogu kao predsjednica e, skupine povjerenika za novi pomak u europskoj demokraciji kako bih se pobinula da komisija da snažan doprinos radu e, pri konferenciji o budućnosti Europe što se tiče tih pitanja i da se e, ponaša kao pošteni posrednik između institucija. Kako bismo bili u potpunosti vjerodostojni i odgovorni u očima naših građana, ja vjerujem da mi u europskim institucijama moramo voditi primjerom. To znači da se trebamo brinuti da su naši zakonodavni procesi dobro svačeni i da nema u njima nikakvih e, skrivenih interesa. Zbog toga bismo trebali raditi ka jednom zajedničkom registru transparentnosti i jednom nezavisnom tijelu e, za etiku koje će biti zajednički svim europskim institucijama kao što stoji u političkim smjernicama. To bi mogao biti snažan e, simbol naše odlučnosti dakle da mislimo e, poštivati najviše moralne standarde i tako koristi kao teme našu europsku političku kulturu. Moj drugi stup rada tiče se vrijednosti, uključujući vladavine prava i slobode medija. Sloboda medije, vladavina prava je temelj europske solidarnosti i uzajamnog povjerenja. To je od ključne važnosti za e, dobro funkcioniranje europskog zakonodavstva i jedinstvenog tržišta. Jedna stvar je jasna. Ne možemo vladavinu prava uzeti zdravo za gotovo, što znači da moramo izgraditi kulturu vladavine prava na temelju uzemnog poštivanja. Trebali smo dati prijedlog dijalogu i izbjeći e, to da dođe do e, kriznih situacija, ali isto tako trebamo riješiti problem tamo gdje oni postoje. Ja ću se voditi na čelima, te ću djelovati odlučno, ako je to potrebno, i pritom mislim koristiti sve raspoložive alate. Kao što svi znate, Franz Timmermans je neumorno radio na toj temi i ja smatram da je moja uloga nastaviti njegov rad u sljedećoj komisiji. Ako me potvrdite, udružit ću e, s svoje snage sa povjerenikom za pravosuđe kako bismo osnažili pakete instrumenta koje imamo što se tiče vladavine prava, prije svega što se tiče e, godišnjeg e, revizijskog ciklusa za vladavinu prava. To je nešto što e, odgovara i na poziv iz ovog doma da bismo trebali imati mehanizam koji će pratiti situaciju u svim državama članicama. Računam na Europski parlament da će se pridružiti tim naporima i da ćemo se pobinuti da se vladavina prava poštuje e, i to odlučno i pošteno. Uvaženi zastupnici, digitalizacija je dovela do mnogih prednosti i ona može i osnažiti demokraciju, ali ona je isto tako izložila demokraciju novim prijetnjama te pojačala neke stare prijetnje, uključujući i intervencije izvana i širenje e, dezinformacija. To nije banalna stvar, to je stvarna prijetnja Nedavna Oxford studija o e, globalnom poretku vezano za dezinformacije je našla da postoji dokazi o organiziranim kampanjama manipulacijama u duševnim mrežama i to u 70 država. E, to je povećanje sa 48 država u 2018. godini. Diljem svijeta imamo vladine i nedržavne subjekte koji su više koriste duševne mreže kako bi podrivale povjerenje u demokraciju. Oni sve više koriste političke botove kako bi pojačali govor mržnje, prikupljali nelegalno podatke ili kako bi koristili vojske trolova, a sve to doprinosi e, sve većoj polarizaciji u našim društvima. To bi moglo zatim dovesti isto tako i do nasilja u smislu fizičkih napada na političare, novinare ili e, članove manjinskih skupina do kojih dolazi u Europi. Ne možemo biti naivni neprijatelji demokracije već su pretvorili digitalnu sferu u svoje oružje. Moramo povećati našu sposobnost da se tome odupremo i da reagiramo na to. Václav Havel je već dobro opisao demokratske izazove. Kada je napisao, i to u eri prije postojanja interneta, citiram, prirodni nedostaci demokracije su ti da je ona izrazito napona onima koji su pošteni, a pritom dopušta skoro sve onima koji ju ne svačaju ozbiljno. E, kraj citata. I ako mi dopustite nešto dodam, ja bih danas rekla da se to vrijedi i za one koji ju žele zloupotrijebiti. Doista, obraniti demokraciju i slobode nije nešto lagano i naš rad po tom pitanju nije gotov. Ja sam odlučna e, u tome da ćemo pojačati naš odgovor na te prijetnje tako što ćemo u potpunosti poštivati e, slobodu govora. Ne počinjemo iz početka što se toga tiče želim reći da mm, možemo odati počast svim kolegama u komisiji koji su radili na tome sa mnom 2018. godine, prije svega e, visoku povjerenicu Mogherini, potpredsjednika Ansipa i povjerenika Gabriela. Mi smo svi napravili važne prve korake, ali to su i dalje samo prvi koraci. Ako me potvrdite, mislimo smisliti Europski akcijski plan za demokraciju. To je nešto što mi je eh, novo izabrana predsjednica von der Leyen povjerila kao zadaću, kao alat za jedan novi pomak kako bi naša demokracija bila Eh, otpornija na ovakve fenomene. To znači isto tako da nam treba jedan pametan regulatorni okvir koji će imati koherentne, međusobno povezane strukture. Radit ću na rješenjima kako bismo eh, imali više transparentnosti što se tiče eh, plaćenog političkog oglašavanja i veću jasnoću što se tiče financiranja europskih političkih stranaka. Također mislim procijeniti i to pažljivo jesu li platforme ispunile svoje obveze koje su prihvatile u okviru kodeksa ponašanja o dezinformacijama ali treba nam više ako želimo doista riješiti e, pitanje dezinformacija i manipulacija. Potrebni su nam dovoljni kapaciteti, potrebno je istraživanje da možemo identificirati prijetnje kada se one pojave, uključujući na razini država članica. Moramo također osnažiti društvo da bolje razumije e, koliki su razmjeri tih opasnosti i pomoći ljudima da se bolje zaštite tako što ćemo povećati njihovu razinu svijesti i bolje ih e, obrazovati, posebno što se tiče digitalne pismenosti kako bismo dakle se borili protiv dezinformacija i izgradili tu otpornost. Moramo imati sveobuhvatni pristup koji će uključivati vlade, političke stranke, platforme, novinare, istraživače, eh, one koji vrše obrazovanja i civilno društvo. Ja mislim eh, usko s vama ostati u kontaktu te bi, ću vrlo rado cijeniti vaš input što se tiče razvoja tih važnih političkih mjera. Još jedno ključno područje e, kojim ću se baviti bit će sloboda medija i e, medijski pluralizam. Tu mislim da svakako trebamo učiniti više. Trebamo i dalje koristiti naše financijska sredstva za e, nezavisne projekte koji prate medijski pluralizam s kojim se identificiraju kršenja slobode medija i trebamo podržati novinare čija sigurnost je u opasnosti. Koristit ću sve političke i e, pravne alate koje imam e, kako bih razradila tu ideju poput e, izvješća skupine na visokoj razini o medijskim slobodama i pluralizmu. Treći stup mog rada bit će temeljna prava. Temeljna prava su ključna za Europu, to je ono što čini Europu mjestom gdje volimo živjeti. Dakle, tu se radi o inkluziji za sve, o jednakosti za sve, sigurnosti za sve i o digitalnoj transformaciji koja će paziti na čovjeka. Ja sam jako svjesna te potrebe da obranimo ljude i njihova temeljna prava i to svaki sat, svaki dan i konstantno. I mi ne mislimo nikoga tu uh, zapostaviti. Nastavit ću rad uh, s kojim sam započela u okviru trenutne komisije za promicanje povelje u temeljnim pravima. Uskoro ćemo proslaviti desetu godišnjicu te povelje. Ja ću koristiti sada taj trenutak da se napravi revizija te strategije, a ako budem potpredsjednica, ako me potvrdite, onda mislim e, tu uvesti jednu horizontalnu odgovornost i želim promicati temeljna prava u svemu što radimo. Primjerice u izradi e, političkih mjera komisije, neovisno radili se o umjetnoj inteligenciji, digitalnoj tranziciji ili političkim mjerama za postizanje jednakosti. Želim naglasiti sljedeće temeljna prava ne predstavljaju prepreku inovacijama. Baš suprotno, to je nešto što nam pomaže da se pobinemo da pri izradi različitih rješenja prije svega mislimo na ljude i tako će ta rješenja biti onda održivija. Ja smatram da je to vrlo važan aspekt onoga što ćemo raditi po pitanju naše strategije o umjetnoj inteligenciji. Uvjerila sam da će nas taj pristup E, da će nam on dopustiti da budemo u snažnoj poziciji kao globalni određivači standarda. Upravo isto kao što smo uspjeli napraviti sa općom uredbom o zaštiti podataka. Na posjetku želim se pomenuti da Europska unija se priključi Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, što će biti vrlo jasan e, znak toga da smo opredijeljeni temeljnim pravima. Uvaženi zastupnici, vjerujem da Europa može biti snažna i širiti svoje vrijednosti na međunarodnoj sceni ako smo ujedinjeni. Potrebna nam je bolja, samovirjenja Europa kako bismo mogli obraniti naše građane od globalnih prijetnji, a kako bismo to postigli moramo bolje zajedno surađivati. Za sva ta područja bit će potreban poseban odnos između Europske komisije i Europskog parlamenta rezultate možemo postići samo ako ćemo snažno surađivati između institucija. Ja sam uvijek spremna imati dijalog s parlamentom i sa vašim odborima i to na svim razinama e, procesa donošenja političkih mjera i političkog dijaloga i to u duhu vjernosti, povjerenja i transparentnosti. Hvala vam na pažnji. To timing Dobar je znak i to što su se držali vremena, kaže predsjednik Tajani. Hvala vam, potpredsjednice. Sada prelazimo na prvu rundu pitanja. To su pitanja vođe klubova zastupnika, AFKA i odbora LIBE. Potom, nakon prvih sedam pitanja i odgovora, počinjemo sa drugom rundom pitanja koje će postaviti članovi odbora Avko, Juri i Libe. Prva osoba koja će dobiti riječ je Roberta Mezzola, koordinatorica kluba EPP u odboru Libe. Uh, Hvala vam gospođo potpredsjednice na vašem uvodnom izlaganju, na vašem radu unazad pet godina. Dobili ste portfelj koji je od ključne važnosti za europski projekt. Koliko dozvolim, dozvolimo da se priprijeti vladavini prava bilo gdje, onda će se ono svugdje srušiti tražim odgovarajući sustav provjera koji će omogućiti da se ocjene stanje u svim državama članicama. Hoćete li se založiti to ono konkretno za takav mehanizam? Potom je s tim povezano i sloboda medija. To je istaknuo predsjednik Tajani u svom uvodu. Vidjeli smo da su se dogodila ubojstva novinara na Malti i u Slovačkoj. Što ćete učiniti na zaštiti novinara i na, kada je riječ o zlostavljanju novinara. Je li vrijeme e, da se nešto konkretno poduzme i kada je riječ o strateškim službama protiv sudjelovanja javnosti? Hvala vam na vašim pitanjima. Biću što je moguće više konkretna. Biću i jako iskrena, imam osobnu priču. Ja sam se susrela sa članovima obitelji, gospođe Karuane Galicije, upoznala sam njezinu majku i njezinog sina. I njezinoj majci sam obećala da ću jako pažljivo pratiti e, istragu oko slučaja njezinog ubojstva. Njezina majka očekuje pravdu, ja sam također obećala njezinom sinu da ću učiniti što je, sve što je moguće da bih bolje zaštitila novinare u Europi jer i on je novinar. To su sve snažne obaveze. Bit ću doista sretna ukoliko me potvrdite na ovu dužnost. Da moći ću učiniti više kada je riječ o ispunjenju mojih obaveza i neću dozvoliti da dođe do stradavanja novinara u Europi. Što se tiče vladavine prava i slobode medija, ta pitanja su međusobno povezana. Vladavina prava je načelo bez kojeg Europa ne bi mogla funkcionirati. Kao što znamo, Evropska unija je jedan kompromis koji se stalno razvija. On obuhvaća čitav kontinent, temelji se na stotinama sporazuma. I mi smo dobri u sklapanju sporazuma i kompromisa, ali moramo biti jako dobri i kada je riječ o onim e, područjima kojima ne želimo sklapati kompromisa. To su sloboda za svih, jednakost, vladavina prava. I na taj način shvaćam načelo vladavine prava. Moramo zaštititi sve ono što smo naučili unatrag nekoliko godina. To zahtjeva od nas stalnu pažnju i stalno razvijanje dijaloga sa državama članica. Koliko vladavina prava zakaže u jednoj državi članici, onda će to značiti i kraj vladavine prava. Što se tiče ove odredbe koje se tiču dakle tužbi protiv sudjelovanja javnosti. To je doista sramotno. Ja ću se baviti ovim pitanjem kada je riječ o zloporabi zakona o kleveti protiv novinara. Nastojat ću izraditi odgovarajuće zakonske prijedloge s tim u vezi. Razmatramo mogućnost pravne pomoći, dakle financiranje onih novinara koji trpe ovakvo iskrivljavanje zakona. Hvala vam, izvolite pod pitanje. Imate jednu minutu. E, gospođa Karuana je istraživala pitanje prodaje putovnica prije nego što je ubijena. Znamo jako dobro sve sigurnosne propuste, dakle, vezane uz pranje novca, i iskrivljavanje dakle izbornih zakona i tako dalje, sve što može biti povezano sa tim pitanjima i to nije nešto što bi smjelo biti prisutno u Europi. Ne bismo smjeli ostavili, ostaviti otvorena vrata onima koji mogu kupiti dakle te dokumente novcem. Biste li se složili sa mnom i rekli da je doista došlo vrijeme da se dokinu takve scheme? Ja se slažem s vama da je došlo vrijeme da se te sheme ukinu, ali Europska unija to ne može napraviti. Mi nemamo tu pravnu nadležnost. Ono što možemo učiniti, a to smo već napravili u sklopu moje nadležnosti, je da smo izradili prijedlog sustava, dakle ukoliko države žele da sustav bude transparentniji, dakle sustav koji omogućava veću kontrolu država članica. To su tri uvjeta, dakle mora postojati veza koje se može dokazati. Ne može sad netko samo zato što ima novac kupiti državljanstvo jedne zemlje. To znači dakle kupiti ulaz u Europu, dakle te države onda prodaju nešto što ne posjeduju u potpunosti. Drugo, mora postojati puno bolja e, dubinska kontrola, analiza ovih slučajeva. Moramo znati ko su ljudi koji žele kupiti to određeno državljanstvo, koje su njihove namjere. Moramo također utvrditi je li to prljav novac, zato postoje mehanizmi. I potom uspostavili smo radnu skupinu koja može omogućiti državama članicama da puno bolje na nadziru, dakle cijeli ovaj postupak kontrole. Hvala. Drugi govornik iz redova socijalista, zastupnica Gabriel Bišov. Jurova, in ihrem mission Gospođo Jurova, u vašem mandatnom pismu stoji da imate posebnu zadaću, dakle vi ćete biti pošteni posrednik između parlamenta i vijeća, kada je riječ u postupku odabira špicen kandidata i transnacionalnih listi. Mislim da svi znaju da je to doista Herkulova zadaća koja je stavljena pred vas. Vi ste nam u pisanom odgovoru rekli da ćete se pozabaviti pojedinostima kada je riječ o ciljevima koje želite u tom smislu ostvariti. Rekli ste da se želite osloniti na iskustvo. I zato bih htjela čuti nešto više s vaše strane. O tome kako gledate vašu ulogu posrednika, kako ćete se uhvatiti u koštac s tom zadaćom. Rekli ste da želite da je komisija da svoj doprinos kada je riječ o konferenciji o budućnosti Europe. Željeli bismo tu čuti neke vaše, dakle, ideje vezane uz ovu ulogu profesionalnog posrednika, poštenog posrednika. Hvala lijepo, evo doista tu ima puno materijala. Ovo je zadaća koju sam dobila od novo izabrane predsjednice. Rečeno je evo, da se tu nešto treba napraviti bolje nego li je to učinjeno u prošlosti. Vezano dakle uz razradu ideje špicen kandidata transnacionalnih listi, to su neke ideje koje dolaze još iz 1999. Ja sada time neću baviti, nego ću vam govoriti o budućim koracima. Mi ćemo uspostaviti jednu radnu skupinu kao dio konferencije o budućnosti Europe, sagledat ćemo koje su to inicijative koje su poduzete, usporedit ćemo različite opcije dakle, za sustav vodećih kandidata i transnacionalnih listi. Ja ću htjeti dobiti takav mehanizam koji će uzeti u obzir i aritmetiku kako bi tu računi bili čisti, kako jedna država ne bi imala prednost nad nekom e, drugom, kako ne bi došlo do narušavanja ravnoteže u izbornom sustavu, ali ću se također baviti uopće mogućnošću razrade i primjene sustava transnacionalnih lista. Moramo vidjeti koje su pozitivne stvari, negativne stvari, što se tiče pozitivnih stvari, navela bih jednu transnacionalne liste bi možda donijeli jednu dodatnu europsku dimenziju u izbornoj kampanji. Dakle, tako se kampanja ne bi koncentrirala isključivo na nacionalne teme. To bi možda mogao biti način na koji bi se moglo ići naprijed. Jedna negativna činjenica jest ta da bi gra, ljudi dakle, koji su izabrani sa tih lista da bi trebali biti u kontaktu sa svojim izbornim jedinicama. Smatram da je to također važno pitanje. Što se tiče sustava špicen kandidata, moramo analizirati kako radi današnji sustav i potražiti mogućnosti koje će poboljšati situaciju, gdje će se povećati demokratski legitimitet Europskog parlamenta, ali Europske komisije vodeći kandidati bi trebali biti kandidati dakle, za mjesto predsjednika komisije. Ja ću napraviti sve što budem mogla. Dakle, prvo je tu rasprava sa stručnjacima, poslijedi politička rasprava i po meni bi realistično to moglo biti negdje sredinom 2020. Tu bismo mogli e, iznijeti svoj prvi prijedlog. Doista mi je žao, ali moramo se držati dodijeljenog e, vremena za riječ, zato što i nakon ovog saslušanja imamo još neka saslušanja, te bih evo naglasio ovo i za kolege i za gospođu kandidatkinju. Izvolite, gospođa Bišov. Evo hvala, kratko pitanje. Imate li omiljeni model? Govorili ste o različitim modelima za načelo špicen kandidata i biste li poboljšali međuinstitucijski sporazum kada je riječ o ova dva pitanja koja sam postavila? Obećajem da ću se držati vremena. Moj odgovor će biti sve kraći i kraći. Pitanja su bila jasna. Moj omiljeni model. Još ga nemam. Rado bih čula stručnjake, usporedila stvari. Moji kolege znaju da je meni stalo do postizanja rezultata. Želim postići fantastičan rezultat jer je to jako važan korak unaprijed za Europu. Bilo bi dobro imati opciju koja je u skladu sa željama europskih e, glasača. Što se tiče međuinstitucijskog sporazuma, Mislim da možda on ne ulazi u moj portfelj, ali sagledat ću sve mogućnosti sa Marošom Ševčovićem koji je već potvrđeni e, potpredsjednik za međuinstitucijske odnose. Now, e, Mrs. E, Ana Giulia Donat. Hvala vam, zastupnica Donat iz kluba Renew Europe, odbora Libe. Madam uh, Gospođo potpredsjednice, trenutno vlade Poljske i Mađarske trpe postupak iz članka 7, ali ništa se ne, događa. Nastavljaju se kršenja evropskih vrijednosti. Što ćete poduzeti kako bi Poljska i Mađarska vlada poštovale preuzete obaveze i kako bi građani bili zaštićeni? Hoćete li se osloniti na odluku dakle, koju je donio parlamenta, tiče se članka 7 ugovora Europskoj uniji. Smatrate li da je komisija u ovom pitanju bila neučinkovita? Je, li ovo bilo zeleno svjetlo za autokrate u zemljama EU-a? Služi li Europska komisija građanima Europe ili ovim zemljama? Hvala vam, zastupnice Donat, na jasnim pitanjima. Pa što se tiče vladavine prava. Komisija je čuvarica ugovora. Moramo nadzirati situaciju u državama članicama i tamo gdje vidimo sustavna kršenja djelujemo. To je bio slučaj Poljske. Također smo uključili u raspravu o članku 7 u vijeću, a vezano uz vašu zemlju, Mađarsku. I ne slažem se da to nije služilo ničemu. Postupak iz članka 7 je nešto što nisam nikad pomislila da bi moglo biti pokrenuto. Ali u tijeku je vrlo važna rasprava u vijeću. Zemlje trebaju reći kako one same shvaćaju vladavinu prava, oni se toga moraju držati. To je dakle u tijeku. Međutim, to nije jedini postupak kojim se koristimo. Mi koristimo sve instrumente koji su nam na raspolaganju, tu je postupak povrede prava, imamo više takvih postupaka koji su u tijeku vezano uz Mađarsku. Neki od njih e, još nisu dovršeni, neki će možda završiti na sudu. I to je ključan trenutak. Jednako kad pogledam Poljsku. Europski sud je glavno tijelo koje tumači europski zakon. I kada jednom budemo imali presude tog suda, onda ćemo biti sigurniji kada je riječ o uvjeravanju država članica da je potrebno poštovati zakon i oni će trebati poštovati takve presude. Nadam se da će to funkcionirati, da je to jedan stabilan stup koji imamo. Nastavit ćemo rasprave u skladu sa člankom 7, odnosno s njegovim postupkom, ali istovremeno ćemo nastaviti dakle, postupak povrede prava. Vladavina prava je preduvjet za novi proračun, to je jedan novi element kojim se želimo poslužiti na pravedan i transparentan način. Ali mislim da bi se vezano uz to pitanje nešto trebalo poduzeti zato što evropski porezni obveznici očekuju da štitimo njihov novac. To je jedno područja gdje djelujemo i mislim da tu možemo postići napredak. Opet, ova je referenca vezana uz Europski sud je jedan vrlo snažan moment u cijeloj ovoj priči. kada koristimo na pravedan način sve instrumente koji su nam na raspolaganju, smatram da u tom slučaju možemo postići napredak. You are vice president, but we need to respect Molim vas, gospođo potpredsjednice, da se držite dodijeljenog vremena za riječ. Želite li reagirati, zastupnice? U pisanom odgovoru ste istaknuli i slažem se s vama da se vladavina prava ne može udaljiti od demokracije i temeljnih prava. Međutim, tijekom e, svog saslušanja gospodin Reiners je istaknuo da će se njegovo preispitivanje, godišnje preispitivanje, koncentrirati na korupciju i u nekoj određenoj mjeri demokraciju i medije. S tim u vezi imam dva kratka pitanja. Možete li zajamčiti da će godišnje izvješće pokriti područje primjene članka koji se tiče prava nevladinih organizacija i akademskih sloboda, da ili ne? I drugo, možete li potvrditi da će godišnje izvješće uključiti preporuke po zemljama članicama kako je predloženo od strane parlamenta? Uh, Ovo također zahtjeva duži odgovor, ali moram biti kratka. Što se tiče novog mehanizma koji smo predložili, Sa temelji na stajalištu parlamenta iz 2016. Imamo tu jako važne elemente koje nalazimo u prijedlogu. Bavimo se ravnotežom vlasti. Kao načelom, dakle, u odnosu na vladavinu prava. Potom pravosudni sustav, odnosno njegova neovisnost. Treće pitanje je korupcija potom sloboda medija i pluralizam. Dakle, to su ova četiri elementa. Potom još jedan paralelni još jedno paralelno djelovanje gdje očekujemo da ćemo blisko surađivati sa parlamentom, dakle revizija strategije o temeljnim pravima, dakle paralelni postupak i potom akcijski plan za demokraciju gdje ćemo se baviti detaljima vezanim uz pluralizam medija, dakle dezinformacija i zaštita izbora. Dakle, vidim e, tri područja na kojim se djeluje paralelno, gdje smo jako aktivni, gdje surađujemo sa Europskim parlamentom. Thank you very much. Hvala vam lijepo. Sada u ime kluba zelenih. Teri Rentke ima riječ. Hvala vam lijepo i hvala vama, gospođo kandidatkinju na dolasku. Da, istina je da se vodi borba za vladavinu prava u Europi. Pola milijuna evropskih građana računa na vas da ćete e, obraniti e, taj članak. Ne samo da je pravosuđe napadnuto, nego isto tako i temeljna prava u Europskoj uniji. Mislim da smo u tom procesu doista pali u zamku budući da s jedne strane imamo postupak za reviziju vladavine prava i tu možda prikupimo zanimljive podatke, ali to nema nikakav konkretni odjek u državama članicama. S druge strane imamo članak sedmi, ali ukoliko se jedna država članica u vijeću ne slaže, to lako padne u blokadu. Kako se možete pobrinuti da se ovo poveže u instrument financijskih sankcija u proračunu u slučaju kršenja vladavine prava i na koji način e, se vi možete pobrinuti da se to konkretno odrazi na dotičnu državu članicu. Hvala vam. Ja ne želim govoriti o financijskim sankcijama jer mi smo predložili da se poveže uvjetovanost e, novog europskog proračuna sa kriterijima vladavine prava. Međutim, taj sustav više počiva na praćenju provedbe što znači da mi u svakom trenutku želimo biti sigurni da svaki korak e, u slučaju zlouporebe europskih financija bude pokrenut na razini države članice, dakle na razini javne nabave, državnog odvjetništva i tako dalje. Mi tu ne uvodimo sankcije. Mi ćemo koristiti mehanizam koji je predviđen ovim prijedlogom, dakle u paketu financijske uredbe, a to će se aktivirati u slučaju da se nađemo pred izuzetno složenom situacijom, ako doista ne postoji kontrola nad novcem ili ukoliko dođe do zlouporabe i mi ćemo taj mehanizam aktivirati na način da se ne kažnjavaju gradonačelnici, nevladine udruge i ostali korisnici sustava budući da to nije svrha ovog e, mehanizma. Međutim, htjeli bismo olakšati e, te aktivnosti ukoliko do toga dođe. Drago mi je da je finsko predsjedništvo najavilo da postoji sve snažnija potpora za načelo uvjetovanosti u sklopu pregovora o novom proračunu jer mislim da to može biti jedan e, doista dragocjen instrument. Imate li možda dopunsko pitanje? Da, moram na ovo reagirati. Kolegica je spomenula da postupci protiv Mađarske i Poljske koji su u tijeku. E, znate da se trenutno pokušava parlament izgurati iz ovog procesa. Zanima me hoćete li vi biti naša saveznica i pomoći parlamentu da odigra snažnu ulogu u ovom postupku, budući da smo mi tijelo gdje su zastupljeni izabrani predstavnici građana Drugo pitanje, e, rekli ste da vi nećete biti drugi Franz Timmermans u sljedećih pet godina, da ćete pronaći svoj vlastiti način rada i mislim da nas sve zanima kakav će to biti stil rada i e, u kojoj mjeri će se i kako razlikovati od e, stava Franca Timmermansa jer drago mi je da je on vrlo odlučno branio vladavinu prava i zanima me na koji način će vaš stil biti drugačiji od njegovog. Hvala vam na ovom dopunskom pitanju, gospođo Rentke. Pa ne mogu zamisliti na koji način bi parlament mogao biti izuzet iz postupka temeljem članka 7. s obzirom da je parlament upravo tijelo koje je pokrenulo postupak temeljem tog članka. Jesam li, hoću li ja biti drugi Timmermans? Mislim da sam već e, u više navrata odgovorila na to pitanje, budući da me novinari stalno pitaju hoću li biti više ili manje Timmermans od Timmermansa. Ja neću biti Timmermans, to je ono što je sigurno. I e, nikada dvoje ljudi ne obnaša dužnost na isti način. Ja moram reći da doista cijenim rad i trud Franca Timmermansa i mislim da nije imao lak zadatak obrana temeljnih sloboda i vladavine prava sigurno nije popularno, međutim mislim da on sjajno odradio taj zadatak. Ja namjeravam mobilizirati svo svoje znanje, iskustvo, nadalje iskustvo iz e, te regije možda isto tako Mislim da ću biti vrlo odlučna kada je riječ o poštivanju načela. Mislim da je to jedno od najvažnijih pitanja koje moramo riješiti u Europi, tako da sam doista zainteresirana na rad na toj tematici zajedno s kolegom Reindercom. Sada nikola Vest u ime e, naime iz odbora Libe. Cambio Rinaldi per questione di aereo. Mijenjam kolegu Rinaldi ako čiji avion kasni. Hvala vam na uvodnim riječima. vi ćete između ostalog štititi pluralizam medija koji je stup evropskog demokratskog sustava. U Italiji pet milijuna ljudi pristupa informacijama putem tiskanog medija, pet puta više ljudi 24 milijuna građana se informiraju putem društvenih mreža. Koje ćete strategije pokrenuti kako bi svim građanima bilo omogućena sloboda izražavanja? Kako, kako ćete spriječiti da privatni vlasnici ovih e, medija naštete pluralizmu medija i izazovu probleme? Imamo web stranice stranaka koje nalazite na internetu gdje se cenzuriraju video isječci stranaka koje se nalaze u našem parlamentu. Zatvaraju se takve web stranice, a pritom tužilaštvo ništa ne govori. Ne smatrate li da je riječ o kršenju slobode izražavanja i što ćete poduzeti da biste se borili protiv ovih pojava? Thank Hvala vam na pitanju pa mislim da imam za vas dobru vijest. Nitko neće ugroziti slobodu govora jer e, kada pogledamo kakva je situacija s novinarstvom, e, možemo vidjeti da postoje javni mediji, e, isto tako i privatni mediji koji se nalaze na slobodnom tržištu, a tu su i društveni mediji koji imaju sve značajniju ulogu Prema statističkim podacima iz država članica vidimo da dobivaju sve veću pozornost. U nekim državama članicama već se mogu čuti najave da više od polovice građana koristi isključivo informacije koje pronađu na internetu i društvenim mrežama, tako da je to doista ima snažan utjecaj na formiranje javnog mnjenja. Bez obzira na to kakve mjere nam ćemo poduzeti e, za nas je sloboda i da je doista načelo koje je nedodirljivo, osim ako je riječ o sadržaju koji je protuzakonit. E, to, je to su primjerice naše aktivnosti u slučaju pojave govora mržnje na internetu. Ja neću promicati nikakva rješenja koja bi dovela do toga da netko postane arbitar onoga što se u medijima treba pisati, nećemo imati ministarstvo istine, niti povjerenika za istinu, dakle ništa slično tome. Međutim, što se tiče društvenih medija, mi želimo veću transparentnost, nećemo ljudima diktirati što bi trebali pisati ili čitati na društvenim mrežama ali želimo da ljudi budu svjesni odakle dolaze informacije, vodili se nekakva politička kampanja, tko iza nje stoji, tko to financira. Dakle, želimo veći stupanj transparentnosti, a istovremeno želimo da društvene mreže postanu odgovornije, te da se suzbijaju probleme vezane uz e, umjetnu inteligenciju, botove, lažne korisničke račune koji šire dezinformacije i slično. Postoji još e, i sigurnosna dimenzija, međutim možda ću e, kasnije više reći o tome. Zastupniče Rinaldi, želite li nešto odgovoriti? Dakle, vi se slažete i ne želite više dozvoliti privatnim vlasnicima medija, društvenih medija, dakle, da se da nekog cenzuriraju. Jer do sad se to događalo dakle, od strane privatnih e, vlasnika, ne znamo koji su njihovi ciljevi. To se događa u čitavoj Europi, ovo situacija koju sam malo čas opisao. What we want platforms to do? E, mi želimo da platforme da se bave dakle pitanjem govora mržnje i nasilja na internetu i ukoliko utvrde da je riječ o tome da je jasno da je govor mržnje doveo do nekog problema, onda da uklone takav sadržaj. Da kako autori takvih poruka se mogu zaštititi, odnosno mogu uložiti prigovor ili prosvjedovati protiv toga. Mislim da je bilo već takvih slučajeva. Dakle, to je ono što mi od njih očekujemo, da poštuju zakone. Ako se neki sadržaj e, može zabraniti izvan interneta, onda to treba biti moguće i na internetu. Osim ako želite razmisliti na stotine tisuća policajaca na internetu, ali to nije pravi put. Što se tiče dezinformacija, to je e, nešto drugo iz perspektive kaznenog e, zakonodavstva to nije protuzakonit sadržaj. Tako da tu e, smo vrlo oprezni. Ono š... Evo, to bi bilo to toliko. Hvala. Sada riječ ima Gert Bourgeois, koordinator iz odbora iz kluba ECR. Hvala vam. kandidatkinja za potpredsjednicu komisije. Vi ste s pravom rekli da vam je Ursula von der Leyen povjerila zadatak obrane vladavine prava, temeljnih e, sloboda i prava. Mi smo ujedinjeni u svojim različitostima i nemamo zajednički jezik, premda je naš zajednički jezik jezik prosvjetiteljstva. A međutim, e, u Europskoj uniji, izvan nje, ali i u njoj se bilježi porast i liberalnih e, ideologija. Vi ste sami s pravom rekli da vaši prijatelji iz Češke, da su oni prilikom pridruživanja Europskoj uniji težili slobodi i kazali ste da želite iskoristiti sve raspoložive instrumente za zaštitu vladavine prava. Zanima me kako to konkretno namjeravate učiniti i što mislite koji su dodatni instrumenti za to potrebni? Hvala vam gospodine Buržova na postavljenom pitanju. Dakle, kako obraniti vladavinu prava? Spomenuli ste i liberalne, odnosno neliberalne ideologije koje su u porastu. Uvjerena sam da su slobodni izbori jedan od glavnih kriterija demokratskog društva, kao i neovisnost sudstva. I zato nas alarmira e, situacija kada u nekim državama članicama primijetimo da sudstvo nije možda neovisno. E, sva sreća da nisu svi pravnici, ali evo ja ponekad e, prijateljima koji nisu pravnici, pokušam to objasniti na sljedeći način. Zamislite da morate igrati nogomet, nogomet uzbrdo, a da ne postoji sudac. Dakle, takva vam je situacija u društvu. I zato mi pristupamo ovoj problematici s punom odgovornošću, e, vodimo procese u onim zemljama gdje postoje problemi, već sam spomenula članak 7. i ove e, postupke slučaju povrede vladavine prava. Mi te postupke pokrećemo e, temeljem prijedloga Europskog parlamenta. Naime, iz zahtjeva Europskog parlamenta 2016. godine bilo rečeno da želimo imati uvid u situaciju u svim zemljama jer e, ne želimo da ispadne da napadamo samo neke zemlje. Trebamo poduzeti neke preventivne mjere i to je zapravo ova godišnja analiza stanja vladavine prava u državama članicama. Sljedeće godine bismo na proljeće trebali završiti prvo izdanje i tu ćemo dobiti cjeloviti uvid u situaciju. Ja smatram da je to doista važan korak prema naprijed. Osim toga, raspravu o vladavini prava ne možemo samo svesti na neovisnost pravosuđa i državnog odvjetništva. Zato želimo isto tako tu obuhvatiti i ustavno-pravnu ravnotežu, slobodu medija, pitanja korupcije i tako dalje. I ja vjerujem da će to dati dobre rezultate u relativno kratkom vremenskom roku. Imate li dopunsko pitanje? Da, e, jasno, ne radi se samo o tome da se budno prati stanje vladavine pravo u državama članicama, nego i na razini Europske unije. Spomenuli ste sud i predmet Aranjusi e, pred sudom Europske unije, pred e, raspravnim vijećem, treba postati mogućnost ukoliko, e, dakle, kada je riječ o temeljnim pravima osumnjičenika i što se tiče Europskog uhidbenog naloga, zanima me slažete li se sa mnom da treba bi postojati korektivni mehanizmi u odnosu na e, povolju o temeljnim pravima, budući da to jest e, važan akt. Uh, pa ovaj predmet Aranjos i neki drugi pokazuju da Sud Europske unije tu ima važnu ulogu i mislim da je to doista snažan poticaj za one države članice koje imaju taj problem. Vi ste se ovdje dotaknuli jednog važnog pitanja, a to je da moramo zaštititi neka načela na isti način kao što su vladavina prava i temeljna prava jer u protivnom europska pravosudna suradnja neće dati rezultata. Europski uhidbeni nalog je tako uspješan instrument pravosudne suradnje, a Problem su te razlike. Zato će kolega Didier Reynec morati analizirati situaciju. Mi nećemo revidirati europski uhidbeni nalog, ali ćemo analizirati kako taj instrument funkcionira u praktičnom smislu. Recimo, e, tu su standardi i uvjeti u zatvorima. Ja sam ponudila državama članicama informacije i savjete o tome kako iskoristiti financijska sredstva iz Europske unije za poboljšanje zatvorskih uvjeta. To nije dalo baš sjajne rezultate, tako da to je sve skupa još e, nešto na čemu se radi. Samo da bude svima jasno, imate jednu minutu za pitanje, dvije minute za odgovor, e, jednu minutu za dopunsko pitanje i jednu minutu za drugi odgovor. Sada dajem riječ gospođi Ansofiji Pelletier iz kluba GUE iz odbora Libe. Izvolite. Hvala vam, gospođo kandidatkinjo. Dobar dan. U Poljskoj, Mađarskoj i Italiji države su donijele zakone koji dovode u pitanje pravo na demonstracije i vidjeli smo da i e, policijsku brutalnost u nekim državama članicama kao što su Španjolska i Rumunjska. I ja sam u Francuskoj se suočila s time. Sloboda okupljanja i udruživanja su temeljna prava iz e, ove povelje o temeljnim pravima Europske unije, a mjere za suzbijanje brutalnosti policije nisu dostatne. U ovom trenutku e, želim se prisjetiti svih građana koji su bili žrtve e, policijske brutalnosti kao što su bili žuti prsluci u Francuskoj, novinari recimo u Francuskoj, zatim isto tako i ekološki aktivisti e, koji su napali plinom i sindikati i tako dalje. E, na koji način vi namjeravate pristupiti ovim problemima i zajamčiti pravo na prosvjede koje je neotuđivo? Hvala. Of the freedom of association is one of the... Kako sloboda udruživanja je jedna od e, temeljnih sloboda koju moramo zaštititi. Mi uvijek budno pratimo situaciju u državama članicama kada dođe do takvih e, incidenata i prema potrebi e, pokrenemo raspravu s državom članicom u kojoj se to dogodilo. U ovom konkretnom slučaju ja nisam sudjelovala u raspravama jer je to bilo više u djelokrugu rada povjerenika za sigurnost, budući da je ovo između ostalog i sigurnosno pitanje. Da, istina je da je to nešto na čemu trebamo raditi zajedno s državama članicama kako bismo zajamčili sigurnost ljudi koji žele iskoristiti svoje pravo udruživanja, tako da smatramo ovo vrlo važnim pitanjem. Imate li još jedno pitanje? Da, hvala vam gospodine. Gospođo povjerenice, sada bih vam htjela postaviti pitanje vezano uz preprike koje udruge civilnog društva e, imaju kako bi ispunili svoju misiju od opće javnosti. Prošle tjedna je vaš kolega gospodine Indes rekao da je financiranje i informiranje način na koji možemo podržati udruge civilnog društva, ali stvarnost je potpuno drugačija da damo. E, danas govorimo o vladavini prava. <clears throat> Pristup e, informacijama po nama nisu dovoljni i e, počitala pročitala sam s pažnjom i vaše pismene odgovore i vidim da tu nedostaje te dijalog s ulogama civilnog društva koji danas nemaju u komisiji nikakvog sugovornika kako bi se informirali o kampanjama o dezinformiranju ili kako bi se suočili sa smanjenjem financijskih sredstava. Gospođo Brenice, prošlog tjedna su neki e, kolege iz ovog odbora uvrijedili e, jednu pripadnicu Udruga civilnog društva. Mene zanima dakle danas kome se aktivisti iz udruga civilnog društva mogu obratiti unutar komisije kada su žrtve napada i hoćete li konkretno im isto tako i pomoći? Hvala vam, gospođo Mislim da sam već bila kontaktna osoba za njih u ovoj trenutnoj funkciji. Imala sam mnogobrojne rasprave sa drugom cijelog društva iz nekih država članica. I to uopće nije bilo pozitivno zato što se u raspravi radilo o nekim prijetnjama, o sve težim uvjetima rada, o sve manjem prostoru, ograničavanju njihovog radnog, eh, radnog prostora zbog eh, donošenja zakona. Ja bih htjela biti njihova kontaktna osoba. Što se tiče financiranja, posebice za udruge civilnog koji rade na području socijalnog rada imat ćemo kontinuirano financiranje unutar Europskog socijalnog fonda koji se može iskoristiti za mnogobrojne razne korisne projekte a ima i program e, o europskom građanstvu e, i vrijednostima koji će raditi idućih 7 godina i to će biti vrlo praktični alati s kojima ćemo moći podržati ne samo, ali i udruge civilnog društva koji rade na području socijalnog rada, ali su tako i na području temeljnih prava i jednakosti pred e, sudovima i općenito tijela za jednakosti. Hvala, s time smo zaključili prvi krug ovog saslušanja. I sada ćemo krenuti sa drugim krugom. znači da ću sada dati riječ Danuti Hibner koja je koordinatorica u odboru AFKO. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospođa kandidatkinja za potpredsjednika od 2011. godine posljednji interinstitucijski sporazum između Europske komisije i Europskog parlamenta o registru transparentnosti Dakle, jedan takav registar postoji za lobiste, postoji zajedničko tajništvo pod vodstvom parlamenta, postoji kodeks ponašanja i mnoga druga pravila. A zatim u, je u rujnu 2016. godine Europska komisija odlučila izneti jedan izmenjeni prijedlog intenzivnog sporazuma, te smo se s vijećem usuglasili oko toga da će se tri institucije upustiti u sporazume i da ćemo onda imati jedan institucijski sporazum između te tri institucije u godinu i pol dana. Unutar pregovora smo dosta toga postigli, ali zada je komisija sada izgubila interes od nastavka pregovorima, oni su nas napustili. Unatoč tome što je parlament i vijeće bilo snažno angažirano i stoga su sada ti pregovori suspendirani. Moje pitanje upućam vama je sljedeće. Koliko ste vi angažirani za to da se ponovno pokrenu pregovori? Hvala vam lijepa, gospođo Hibner. Mogu potvrditi da me to jako zanima ne samo da je u tom mandatnom pismu, već postoji općenito interes, općenito je na svježe da se taj dijalog ponovno pokrene sa obim su dakle s vjenčem i sa parlamentom. Moramo između ostalog govoriti o registru za lobiste, o tri tema stvarima zapravo registru za lobiste, o tome kako ga koristimo, hoće li to biti dobrovoljno, obavezno, o tome treba detaljno poraspraviti. Zatim druga stvar tiče se pristupa dokumentima. I treća stvar je to da vidimo kako možemo zajamčiti da u svakom trenutku unutar zakonodavnog postupka imamo potpunu transparentnost vezanu s to što radimo i kamo ide sam postupak. Ja sam e, veoma uvjerena u to da ljudi imaju pravo znati što radimo i što namjeravamo. U većini slučajeva naš rad rezultira time da neki dio u našem društvu ima onda veću odgovornost, više obveza. To su ozbiljne stvari i stoga moramo biti što transparentniji možemo. Kada se radi o registru transparentnosti, sada imamo otprilike 12.000 registriranih pojedinaca, institucija u tom registru komisija može tu pretvoriti primjerom zato što mi koristimo taj registar i ne postoji niti jedan sastanak, a da se te osobe ne, ne moraju registrirati. Mislim da bi to mogao biti sada jedan trenutak da i parlament to pogleda. Naravno u potpunosti u unutar slobode pojedinog mandata. Tu ne, su se ne radi o komunikaciji s građanima ili sa e, biračima iz izbornih jedinica, već o razgovoru s lobistima. Ništa loše ne mislimo o lobistima, svi znamo da oni predstavljaju nečije interese, što znači da bismo trebali biti transparentni kada se s njima nalazimo, e, što oni od nas e, očekuju i kako smo na to reagirali. Što se tiče pristupa dokumentima, tu je stvar slična. Trebamo vidjeti je li moguće poboljšati pristup dokumentima na temelju prijedloga Europskog ombudsmana. Meni se taj prijedlog sviđa i trebali bismo se na to vratiti. Znam da se isto tako trenutno bi jedna vrlo važna rasprava o tome unutar vijeća, gdje se govori o tome da se uvede ravnoteža između transparentnosti i učinkovitosti u pregovorima mislim, u redu. Mislim da trebamo na to gledati i imajući na umu te elemente. To su vrlo važne stvari za raspravu unutar obnovljenog dijaloga. Treba na te stvari gledati s jednim svježim pogledom. Što se tiče zakonodavnog postupka, tu je stvar slična. Trebamo sagledati sve e, stadije i također i postupak e, iz postupak iz Europski parlament je najvjerojatni jedini parlament u demokratskom svijetu koji nema pravo na inicijativu i gospođa von der Leyen je rekla da misli raditi na tome snažno. Moje pitanje pošto vama je kako vi gledate na taj put da Europski parlament dobije pravo na inicijativu. Mi smo izravno izabrani i stoga smatramo da je to isto tako važno za demokraciju. Da, hvala vam lijepa na tom drugom pitanju. Pa mislim da je novo izabrana predsjednica poslala jedan vrlo pozitivan signal tim Europskom parlamentu zato što je najavila da namjerava poduprijeti pravo na inicijativu za Europski parlament kada Europski parlament djeluje pod vodstvom većine svojih zastupnika i kada iznosi zahtjev da komisija onda mora predloži neki komad zakonodavstva. Tu se naravno mora poštivati e, proporcionalnost, usrejanost i e, isto tako i načelo donošenja boljih propisa. To je odgovor gdje sam ja u potpunosti sinkronizirana sa novoizabranom predsjednicom. Ja sam spremna to poduprijeti kao proces jer moram reći da na temelju ovog trenutnog mandata da sam uvijek imala jako dobru i važnu komunikaciju s parlamentom, ali često je to bilo neslužbeno. Ja sam dobila mnoštvo dobrih ideja, dobrih prijedloga od zastupnika Europskih, Europskog parlamenta i mogu reći da su mi oni pomogli, ali vidim da zastupnici žele da to bude dio jednog službenog postupka i to bih ja poduprijela u skladu s onime što je obećala i novoizabrana predsjednica. I sada Marija Grepini, klub zastupnika socijaliste za odbravko. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice. Želim vam sve najbolje kao prvo. I čak i ako ste to već napismeno spomenuli i o tome ste govorili već i ovdje, bih htjela ja govoriti o konsolidaciji demokracije i transparentnosti što sastoji vaš, što sastoji mandatnom pismu. Dakle, konkretno, kao potpredsjednica, ako vas se potvrdi, što ćete konkretno učiniti kako biste poboljšali ulogu komisije? Kada se radi o uvođenju ambicioznih mjera, za transparentnost za sve institucije. Što ćete konkretno napraviti kako bi se zajedničke vrijednosti Europske unije poštivale i kako bi se povećalo povjerenje građana u Europsku uniju. Hvala. Hvala vam, gospođo Gapini. Mislim da komisija već sada predvodi primjerom zato što imamo vrlo stroga pravila za transparentnost tu se radi samo o obaveznom korištenju registra transparentnosti. Tu se radi o tome na koji način objavljujemo dokumente, na koji način vodimo pregovore i dosta sam ponosna na to što rade e, moji kolege Cecilia Armstrong primjerice u trgovinskim pregovorima ili primjerice pregovori u Brexitu. Mislim da smo doista se vodili tim imperativom da imamo visoku transparentnost i to je dosta vidljivo. Moje vlastno iskustvo sa registrom transparentnosti je isto tako dosta opsežno. Kao što znate, ja sam se bavila s nekoliko ozbiljnih slučajeva, evo da navedem samo nekoliko njih, dakle Dieselgate, zaštita podataka, to je bila duga priča gdje se radilo o svim interesima iz tog sektora koji su nas da ne, uvedemo tako stoga pravila, zatim isto tako imali smo slučajeve sa pranjem novca, i o financiranju terorizma. Tu smo isto tako doživjeli snažno lobiranje. I ja sam se osjećala mnogo sigurnijom i mnogo slobodnijom u donošenju odluka jer sam mogla reći da sam se sastala s tim i tim institucijama ili ljudima i da to sve stoji u registru transparentnosti. Pročitajte to i onda možete vidjeti da je uvijek štitim interese europskih građana. To je moj odgovor na to. Imamo dakle stroga pravila Europske komisije i voljeli bismo da i druge institucije slijede naš primjer. Naravno, u potpunosti uzevši u obzir sve, e, sva specifična obilježja pojedinih institucija. Mislim da je važno da komisija nastavi s tom e, tendencijom. Želite li reagirati na to? Da, čak i e, ako ministar rekli što će učiniti kako bi se povećalo povjerenje građana Europske unije. Europsku uniju. A sada jedan test za vas, gospođo povjerenice, da vidimo koliko ste doista ozbiljni. Zajedno smo radili na zaštiti potrošača u ovom mandatu. Mene zanima koji je vaš najveći uspjeh u ovom mandatu, sada na kraju vašeg mandata i koji je vaš najveći neuspjeh. Hvala vam i na tom pitanju. povjerenje građana mislim da će se povećati zbog toga što ovdje govorimo, oni znaju zašto to radimo, što radimo, da govorimo s ljudima jednim običajnim jezikom, da ne skrivamo nikakve interese, da ne primjenjujemo nešto što na českom zovemo kabinet politikom, dakle nekakva vrsta nepoznanice i da pravovremeno isto tako komuniciramo jer kad kad naši odgovori stižu prekasno. Što se tiče mojih postignuća, Naravno, to je ovaj novi dil za potrošače, zatim e, kolektivne e, tužbe, zatim Europski ured javnog tužitelja, što će biti jako veliki doprinos e, za borbu protiv financijskog kriminala. Sve što se tiče borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, mislim da je to bilo veliko posignuće jer smo zaustavili velika nedjela tako što smo sustavno i snažno na to reagirali i stoga mislim da smo mnogo toga postigli. A Didier Reinders i dalje ima još nešto posla što se toga tiče u mandatu. Zatim isto tako opća uredba o zaštiti podataka. Mislim da je to sada doista globalni standard. Hvala vam. I sada koordinator u ime kluba Renew Europe iz odbora gospodin Pascal Duran, izvolite imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa gospođo Jurova, hvala vam što ste krenuli sa citatom eh, od gospodina Timota Snajdera, koji, to je bilo vrlo drago čuti citate uvažene osobe. E, želim nešto spomenuti što je rekla i gospođa Grapini vezano uz vaš rad o zviždačima. Tu mogu doista posvjedočiti osobno koliko ste bili tu angažirani da bez vas ne bismo imali toliko učinkovitu direktivu da se niste vi uključili u taj dosje. Ali malo prije ste rekli da je komisija čuvarica ugovora. Da, doista je važno na to podsjetiti. Hvala vam. Mi smo u odboru AFKO se suočili s jednom poteškoćom koja se uvijek iznova ponavlja. To se tiče različnice za proračun za vijeće. Vi znate da već godinama pokušavamo dobiti od vijeća neke informacije, da nam ih prenesu što se tiče toga kako oni koriste zapravo na milijune eura vezano uz, direktno uz aktivnost vijeća. Komisija od 2014. godine su se malo, se malo povukla od kad smo 2016. godine izglasili jedan tekst gdje smo tražili vijeće da se vrati pred nas, oni to nisu učinili. Dakle, gospođo potpredsjednice komisije, hoćete li vi pomoći ovom parlamentu i građanima da dobiju nešto više transparentnih informacija o tome kako se koristi proračun vijeća? Hvala vam, gospodine Dorane. Učinit ću sve što mogu, zato što je to bilo eh, nešto što je bilo dio toga da se postigne općenito veća transparentnost, što će dovesti do većeg povjerenja i stoga mislim da ću se pogledati to područje davanja različnice i da ćemo možda i tražiti ekspertizu stručnjaka da vidimo postoje li pravni uvjeti koji vijeću omogućavaju da u potpunosti podijele s vama te dokumente ja to ne znam u ovom trenutku, ja nisam to proučila, ali ako nema nikakvih pravnih prepreka, onda ne znam zašto vijeće ne bi se ono podijelilo te informacije. A kod različnice se radi o novcu i to o velikim svotama novca, a isto tako i o novcu koje koriste države članice. Pa bih ja stoga bila tu za što veću transparentnost moguće. Mogu vam samo obećati da ću i što se toga tiče biti osoba koja će vam pomoći da postignete veću transparentnost unatoč činjenice da se tu radi o vijeću i doista evo moram reći da što se toga tiče komisija samo ima ograničene ovlasti, zapravo nemamo niti ovlasti nego neke neslužbene kompetencije koje možemo iskoristiti za to. Hvala vam što e, cijenite direktivu o zviždačima Vijeće je danas usvojilo tu direktivu, dakle Vijeće za pravosuđe. A vrlo mi je drago za to. To je bio jedan težak dosje gdje smo morali pažljivo raditi kako ne bi stvorili niti nikakav manevarski prostor da se ta pitanja vezana uz zviždača zloupotrijebi. Dakle, kako da razlikujemo dobrog i lošeg zviždača, kako da koristimo kanale, kako da njima omogućimo da koriste razne kanale, da nas informiraju o e, tim e, manipulacijama. To, je, to su bili vrlo teški pregovori, vrlo teški dijalozi, ali zahvaljujući snažnom stavu Europskog planeta mislim da smo uspjeli sada postići dosta dobar rezultat. Hvala. Gospodine Duran. Budući da ste to spomenuli, onda mi molim vas dopustite da govorim upravo o tim pitanjima vezano uz dijalog. Nemojte misliti da sam opsjednut eh, vijećem, ali neki o tome govore, neki kažu da je to crna kutija europske demokracije, to je možda pretjerano, ali donekle tu se ponešto i krije nešto istinitog. Kako mislite da možemo poboljšati transparentnost trijaloga i e, veće prisizanje informacija od strane vijeća koji imaju naslov e, zakonodavca, koji imaju prerogative zakonodavca, ali nemaju jedniku obvezu, jedniku odgovornost što se tiče transparentnosti u okviru demokracije. Dakle, kako možemo napredovati e, što se tiče tih dijaloga i kako točno? Pa, mislim da za i posebice za dijaloge kao posljedna faza u usvajanju zakonodavstva bismo trebali biti što više možemo transparentni. Ja sam sudova u mnogim dijalozima i prije lipnja i bilo je vrlo iznenađujuće kako su se brzo ti prijedlozi mijenjali. Kad, kad smo našli eh, na licu mjesta neka kreativna rješenja i shvatila sam da je to zapravo pojedini način da se to i napravi jer moramo naći kompromis. Ali istodobno bi to trebalo biti transparentnije. I to je onaj trenutak gdje bi svi trebali jako dobro znati za stav svih e, koji sudjeluju u tome. Mi ćemo raditi sa prijedlogom ombudsmana. Vijeće će također raditi sa prijedlogom finskog predsjedanja vijećem, koje je jako zanimljivo posebice što se tiče dijaloga i pristupa dokumentima. Tu se sada održava u vijeću vrlo živahna rasprava o tome. I vratit ćemo se i na tu raspravu o tome kako da trijalozi postanu transparentniji. Na temelju prijedloga komisije, tih svih drugih prijedloga, moramo uložiti donekle energije u to da ostvarimo jedan bolji model. Juri, Giri Hvala, zastupnik Pospišil, izvolite. ja kvituji. Hvala vam, poštovana gospođa Jurova. Drago mi je što ste spomenuli vladavinu prava u svom obraćanju. To je integralni dio vašeg portfelja. Oboje se slažemo da je kazneno pravo dio vladavine prava. To znači kazniti nekog je jedino u slučaju da je došlo do kršenja zakona. Htio bih čuti vaše mišljenje o izjavama nekih političara, primjerice češki premijer Andrej Babiš je 2018. rekao da je u Republici Češkoj moguće po želji nekog poslati na sud, odnosno u zatvor. Zanima me slaže li ti se, slažete li se sa njegovim tvrdnjama. Kada postanete potpredsjednica komisije, bit ćete odgovorna za područje vladavine prava. Kako ćete reagirati ukoliko lider jedne države članice izjavi tako nešto vezano uz funkcioniranje vladavine prava u svojoj zemlji, odnosno u cijeloj Europskoj uniji? Hvala. Ja ću vam odgovoriti na češkom jeziku jer mi je na tom jeziku upućeno pitanje. Hvala vam na pitanju. Odgovorila bih vam u dva dijela. Kao što možda znate, ja sam bila zatvorena 2006. na osnovu neistinitih optužbi, bila riječ o jednoj prljavoj političkoj igri. Mogla bih o tome nadugo pričati kako je to kad ste zatvoreni od strane pravosuđa koje služi politici. ali od 2006. puno je toga napravljeno u češkom pravosuđu. Postignut je značajan napredak. I koga god bi se to moglo ticati, neka premijera ili neko i kažu da je moguće isfabricirati e, jedan slučaj e, počinjenja kaznenog djela. Ja u to uopće ne vjerujem, ja vjerujem Češkoj, Češkom pravosuđu i tamošnjem državnom odvjetništvu. Smatram da oni neovisno djeluju, da igraju onu ulogu koju trebaju igrati u državi u kojoj imamo vladavinu prava za vaši ale Hvala vam na vašem odgovoru. Biste li mogli odgovoriti na drugo pitanje? Smatram da je ono još i važnije. Uzeo sam Republiku Češku kao primjer. Htio bih vam postaviti sljedeće pitanje. Ukoliko budete odgovorna za područje vladavine prava u Europi, hoće li Europska komisija, odnosno vi u njezino e, ime, reagirati na ovakve izjave političara? To su riječi koje mogu štetiti vladavini prava. Bi li Europska komisija trebala na nekakav način reagirati ili bi samo trebala ignorirati ovakve izjave jer su one dijelom političkih rasprava? Svašta sam viđala u svom političkom životu, ali nisam to komentirala i mi najčešće ne komentiramo takve slučajeve. Komisija je zadužena za zaštitu ugovora. Mi se bavimo pitanjima kao što su sustavne promjene u usvajanja zakona, primjerice preko noći, koje mogu smanjiti neovisnost pravosuđa i slično. Dakle, dobro je da se komisija ne, miješa u nacionalna pitanja i da ne komentira izjave lokalnih političara. Iako bih nekad željela komentirati takve pojave. Riječ ima predsjednik odbora Libe, gospodin Lopez Aguilar. Hvala lijepo. Gospođo Jurova, vi ste vi ćete biti zadužena za portfelj vrijednosti transparentnosti. Ja bih postavio pitanje upravo vezano iz ime vašeg portfelja jer su imena važna. Tako nam je drugi kandidat za povjerenika davao dakle objašnjenje vezano uz naziv svog portfelja. Vi ćete biti povjerenica zadužena za vrijednosti i transparentnosti. Predsjedat ćete radnom skupinom koja će se baviti demokracijom u Europi u sklopu konferencije budućnosti Europe. Kako ćete se osigurati da to nije nešto bez konkretnog plana? Kako ćete predstaviti o čemu se tu radi primjerice nevladinim organizacijama? koje će također biti uključene u rad konferencije o budućnosti Europe. Na koji način ćete se osigurati od puke ocjene, dakle stanja u državama članicama do dakle konkretnog uzimanja u obzir primjerice prijedloga parlamenta koji traži da se u taj mehanizam uključe dakle stručnjaci, stručnjaci dakle to je bila i preporuka Vijeća Europe odnosno tamošnje venecijanske komisije. A well, of course uh, da su imena važna. Za mene je također važan i sadržaj. Ja ću napraviti sve što mogu da tom imenu dam odgovarajući sadržaj. A sve kako bi dakle, naši sugrađani vidjeli da se koncentriramo na pitanja vrijednosti i transparentnosti. Međutim, riječ je o poprilično abstraktnim kategorijama riječi i morat ćemo učiniti sve što možemo kako bismo jasno istaknuli što je ono čime se točno bavimo. Radit ćemo na tri polja, to sam već navela, dakle godišnje preispitivanje vladavine prava. Didje Reinders se također predstavio tu ideju, dakle peer review-a. Dakle, godišnja ocjena će se baviti ustavnom ravnotežom, neovisnošću, dakle, pravosuđa, bavit će se pitanjima korupcije i slobode medija. Potom ćemo raditi na novom zamahu, dakle, za demokraciju. Tu ćemo se baviti izbornim zakonima, širenjem dezinformacija i pluralizmom medija u širem kontekstu. I treće područje će biti dakle, osvježavanje strategije o temeljnim pravima. Dakle, to je za mene sveto trojstvo temeljna prava, vladavina prava i demokracija. To ćemo pokriti dakle kroz ove tri područja djelovanja. Ja ću se tu snažno založiti za uključenje parlamenta. Kad je riječ o temeljnim pravima, ja ću se baviti odgovarajućim monitoringom i ugrađivanjem ovih temeljnih prava, dakle u sve evropske politike. I ono što je najvažnije jest da ja želim što je moguće više boraviti izvan svog ureda, želim sudjelovati u raspravama, želim kontaktirati s ljudima, ne samo s onima koji su već uvjereni onima čime se bavim. Znate kako je kada dođete na konferenciju, uvijek razgovarate sa jednim te istim ljudima. Ovdje je važno, ovdje razgovarate s ljudima koji se već slažu s vama. Ono što bih ja htjela jest posjetiti države članice, razgovarati sa studentima, učiniti sve što mogu, dakle, kada je riječ o vrijednostima koje dijelimo u Europskoj uniji. Sljedeće pitanje, gospodin Lopez Aguilar. Evo, samo kratka nadopuna vezana uz temeljna prava. Zalažete li se za to da je potrebno da se sve države članice trebaju držati povelje o temeljnim pravima? Dakle, to uključuje prava manjina, to možda nije po volji određenim vladama u određenim državama članica, potom su tu prava LGBTIQ manjina, dakle potom prava Roma. Te vrijednosti treba povezati sa europskim načinom života, to je povezano sa dakle portfeljem e, vašeg kolege potpredsjednika. Ja se zalažem, odnosno nastavit ću raditi ono što sam do sad radila koristimo sve instrumente koji su nam na raspolaganju, naročito monitoring koji se tiče usklađenosti zakona sa europskim zakonom. Ovdje ste spomenuli povelju, specifična pitanja koja se tiču zaštite manjina i temeljnih prava općenito. Na što mislim konkretno? Ovo je okvirna, dakle, odluka koja se tiče borbe protiv rasizma i ksenofobije. Države članice su je trebali početi provoditi prije, mislim, dvije godine i Europska komisija je odmah započela sa slanjem pisama. Vidjeli smo tu praznine, teškoće, nedostatak interesa u nekim slučajevima još uvijek smo u postupku kada je riječ o pokretanju postupka povrede prava. Potom, vezano za druge direktive, bavimo se također, dakle, usklađenošću nacionalnih zakona sa europskim zakonom. Gledamo, dakle, kako se stvari odvijaju u praksi. Podupiremo, dakle, tijela koje se bave jednakošću u državama članicama. Ispričavam se, ovo je bilo dodatno pitanje. Ja sam ovdje prekršila dodijeljeno vrijeme za riječ. Željela sam reći nešto više o ovim tijelima za jednakost jer ih podupiremo u njihovom radu. Hvala lijepa. Ja sam jako fleksibilan, kaže predsjednik, ali ne znam je li... Hoće li Lopez Aguilar biti jednako fleksibilan kada bude vodio sastanak? Predajemo sada predsjedništvo. E, ja ću se poslužiti čekićem. Dajme riječ Danielu Freundu iz odbora AFKO. Izvolite. Hvala vam na vašim odgovorima. Dakle, Europska komisija procjenjuje da svake godine gubimo jedan značajan dio proračuna zbog korupcije. Kao što vidite, korupcija se tiče najviših razina politike, to uključuje i vašu državu članicu. Kada sam vidio to pismo, nisam mogao nigdje vidjeti riječ korupcija. A vi ste danas rekli da ćete se baviti tim problemom, pa me zanima možete li nam potvrditi hoćete li se time baviti na godišnjoj bazi, hoćete li analizirati situaciju, hoćete li dati preporuke po zemljama članicama. Također da bi Europa ovdje bila vjerodostojna u borbi protiv korupcije, mislim da prvo moramo srediti vlastite redove. Kada je Barozova komisija napustila svoju dužnost, više od 50% povjerenika se registriralo kao lobisti. Ovdje smo vidjeli 24 slučaja kršenja kodeksa časti u parlamentu, pa me zanima što je sa tijelima dakle, za etiku. Kako ćete se osigurati da povjerenici i bivši zastupnici više ne krše pravila na taj način. Hvala lijepo, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine Freund, na ovom pitanju. Prvo vezano uz korupciju. Želimo uključiti godišnju ocjenu, dakle, vezano uz korupciju u svojim izvješćima. Korupcija je često popratna pojava kada dođe do narušavanja vladavine prava u određenoj državi članici. To je povezano sa stanjem u pravosuđu određene zemlje, naročito kad riječ o procesuiranju takozvanih velikih riba. Mi ćemo se baviti, dakle, borom protiv korupcije i to sustavno. Nastavit ćemo sa, raditi dvije stvari. Korupcija je pokrivena europskim semestrom, to je jedan čimbenik koji narušava gospodarsku situaciju u državi članice i to ćemo nastaviti raditi, dakle baviti se ekonomskom analizom. Također ćemo se nastaviti baviti dakle pravnim aspektom korupcije kada je riječ o analizom stanja u pravosuđu. Dakle, koliko je određenoj zemlji potrebno da pokrene postupak, koliko on traje. Dakle, ovo ćemo ove dvije linije djelovanja. I sada ćemo tome pridružiti ocjenu vladavine prava na godišnjoj razini. Skoristit ćemo podatke iz država članica, podatke iz različitih po, izvora, primjerice iz Greka, iz OECD-a i tako dalje. Tijela za etiku. Mm, naravno da možete završiti, kaže predsjednik, ali evo, e, isteklo vam je vrijeme. Čekić me čini nervoznom, kaže kandidatkinja. Naročito zato što želi govoriti o jako važnim stvarima, dakle tijela koja ste spomenuli su nešto što trebamo, dakle ovaj jedan krovni sporazum. Ja ću se pozabaviti sistemom, dakle kodeksom, kodeksom zaposlenika, statutom zaposlenika europskih institucija i Vidjet ćemo što je ono što će moći ući u područje djelovanja, dakle tog e, etičkog odbora. To bi moglo biti neko savjetodavno tijelo koje bi moglo preporučiti određene korake u konkretnim slučajevima, dakle preporučiti sankcije i baviti se različitim institucijama, ali to je tek početak djelovanja. Evo samo bih ovdje istaknula želju da se uskoro uključim, uključim na rad na ovim pitanjima i to vrlo brzo. Hvala vam pod pitanjem, zastupniče Freund. Nadovezao bih se na ono što ste rekli u uvodu o registru transparentnosti. To je također bila ambicija i prethodnog e, povjerenika, dakle uspostava obvezujućeg registra transparentnosti. Ali u mandatnom pismu posljednje komisije je jasno stajalo. Dakle, govorilo se o susretima sa interesnim skupinama i sada te formulacije više nema. Je li to još uvijek e, želja vaše komisije, odnosno vas, dakle da postoji ova ravnoteža kada je riječ o predstavnicima interesnih skupina. Također, Slažete li se da je sada glavni cilj da se dakle do, da se uključi vijeće u rad dakle vezano uz ovaj obvezujući registar transparentnosti? Hvala, evo izvolite imate riječ. Da, doista. Želimo u ovo uključiti vijeće. Mislim da bi trebala postojati jednaka pravila za sve i da bi to trebao biti način na koji ćemo nastaviti raditi na ovim pitanjima kada sam pročitala izvješće, dakle, s rasprava u vijeću o pristupu dokumentima, postalo mi jasno da to neće biti lak zadatak. Neke zemlje tu brane neka svoja prava, ali moramo pronaći ravnotežu između te potpune transparentnosti i mogućnosti da se pregovara na učinkovit način. Mislim da je to u redu. To je ono zadatak koji se nalazi sada pred nama i ja sam spremna započeti takav dijalog. Što se tiče ravnoteže koju ste spomenuli, ne znam da li su nestale neke formulacije ili ne, ali pozabavit ću se tim pitanjem. Hvala vam. one minute Fest. minute. Hvala vam, zastupnik Fest, jedna minuta. Hvala vam lijepa, gospođo Jurova. Vi ste zaduženi za vrijednost i transparentnost, ali moje pitanje je što vi zapravo razumijete pod vrijednostima. Jesu li to vrijednosti bilo kakvog zadanog trenutka ili duha vremena koji najčešće ovdje u parlamentu žive ili vrijednosti konkretnih građana. Dakle, jeste li spremni zalagati se i za konzervativna prava, primjerice za pravo nerođene djece, kao što bi bilo ispravno za kršćansku Europu. I to upućeno i ljevima, liberalima, zelenima, socijalistima ovdje u domu, želim reći, jer oni tako slično traže kada se radi o migrantima. Hoćete li dakle braniti pravo nerođene djece i zaštititi ga Hvala vam. Jurova. Hvala vam, izvolite gospođo Jurova. Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Dakle, kada je riječ o pravi, pravu nerođene djece, to spada u nadležnost država članica. Je to bilo sve? U redu. Imate još jednu minutu. Hvala vam, gospođo Jurova. Vi ste godinama govorili o fobijama, sva različita činjenična stanja, dakle, govorili ste o transfobiji, afrofobiji ili homofobiji, a posebice ste govorili i o islamofobije. A prošli tjedan su četiri policajca ubijena u Parizu. U Belinu je ovaj vikend jedan muškarac koji je zvao Alahu Akba napao isto tako neke osobe sa hladnim oružjem. Postoji u Briselu mnoge, mnogi slični napadi i to nisu nekakve prikazi, to su stvarnosti. Na Ateu isto tako i jedan dokumentarac prikazan koji pokazuje e, promjene u Europi i gdje e, neki muslimani jasno kažu da žele islamizirati Europu. Suočeni se takvim činjenicama, smatrate li da je islamofobija i dalje jedna e, psihotična samofobija ili biste se možda trebali konačno i ispričati? Izvolite, gospođo Jurova. Hvala vam gospodine Fest na ovom dopunskom pitanju. Da, napadi i ubojstva su neprihvatljivi, bez obzira na to tko je počinitelj. Kada govorimo o islamskom terorizmu, mislim da su Evropska unija države članice poduzeli mnogo da bi zaštitili građane od istoga. Ja sam e, osobno surađivala sa digitalnim sektorom dobili smo podatak da oko 20% islamista je radikalizirano u zatvoru, a oko 80% na internetu. Tako da smo mnogo poduzeli da bismo povećali sigurnost kroz koordinirane napore Europola te sigurnosne službe u državama članicama. Tako da mi radimo na tome poduzimamo mnogo toga kako bismo smanjili rizik i opasnost. Još jedan put ponavljam, napadi i ubojstva nisu prihvatljivi i moramo naprosto raditi na povećanju stupnja sigurnosti Europljana jer kada ih pitate što od nas očekuje, to je prosperitet, sigurnost i stabilnost. Tako da su to, eh, to su stvari koje nas vezuju. Hvala. Sada riječ ima Asita Kanko na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Gospođo Jurva, dezinformacije predstavljaju jedan od najvećih izazova u našem suvremenom društvu, kao što ste ispravno i sami istaknuli. A koja je vrijednost e, slobode govora ako ljudi nemaju pristup točnim informacijama i ako želimo imati raspravu u javnosti što je ključno za demokraciju? Moramo pripaziti na kada je riječ o netočnim informacijama, ponekad ih je teško prepoznati i ući im u trag i tu se zapravo briše granica između e, istine i laži. E, ugrožava se život običnih ljudi, da ne govorimo o novinarima i drugima. Društvene platforme sve više, naime traženje arbitraže na, na društvenim platformama nije rješenje, moramo podići razinu svijesti i poboljšati povjerenje u institucije Europske unije. Što europski građani budu više podržavali Europsku uniju, to će ona uspješnije suzbijati razne oblike dezinformacije. Kako se vi i komisija namjeravate nositi sa tim pitanjem povjerenja u komisiji, e, posebno u kontekstu vaše šire uloge e, podizanja povjerenja u Europskoj uniji. Izvolite, gospođo Jurova, na dvije minute. Hvala vam gospođo Kanko na ovom pitanju. Još jedan put, e, ovo je jedno vrlo široko postavljeno pitanje, ja ću e, pokušati odgovoriti što konciznije. Kada je riječ o dezinformacijama i o tome kako definirati dezinformacije, e, evo sada ću vam pročitati definiciju. Dakle, pouzdane netočne informacije koje se šire zbog gospodarske ili političke dobiti ili kako bi se namjerno zavarala javnost može ugroziti politike, demokraciju, zdravlje i sigurnost. Dakle, to je nova prijetnja i mi ne želimo na to reagirati putem cenzure i sužavanja prostora za slobodu izražavanja i u tom smislu imamo i snažnu potporu građana. Brojne ankete pokazuju da građani od nas očekuju, kada je riječ o dezinformacijama, da se ljude bolje informira ili educira, to možda zvuči arogantno, ali želim zapravo reći da im se treba omogućiti da budu svjesni kada se njima manipulira, da bolje razumiju odakle dolaze informacije, iz kojih izvora, koja je svrha, koja je namjera koja stoji iza toga, dakle da naprosto budu bolje informirani u E, digitalnom dobu, a rezultat toga bio bi da imamo društvo koje je otpornije i koje je spremnije na, ovu novu prijetnju, jer bez toga nećemo moći riješiti problem. Mi se želimo usredotočiti na dezinformacije kao novu vrstu prijetnje i to iz dvije perspektive, u smislu intenziteta i volatilnosti. Objasnit ću što želim reći. Dakle, kad riječ o intenzitetu, e, mogu se pojaviti neki napadi dezinformacijama koji čak predstavljaju prijetnju za sigurnost i u tom smislu želimo na tome poraditi. Prije izbora smo bili spremni uspostaviti sustav za rano uzbunjivanje za takve slučajeve. Nije došlo do takvog intenzivnog napada pred europske izbore, no moramo na to biti spremni. Zatim trebamo e, pokrenuti dijalog e, sa NATO savezom vezano uz ovu sigurnosnu dimenziju. Da kako e, stvaranje veće otpornosti u društvu i što se tiče volatilnosti vremenskog trenutka, to znači sljedeće. Posebno u predizborno vrijeme ima sve više dezinformacija, Prema nekim anketama političke stranke su te koje proizvode lažne vijesti i dezinformacije vrlo aktivno neke političke stranke, tako da je za to potrebna, potreban odgovor i zato e, mislim da su važna pravila za e, političke kampanje, kako se one vode i tu mislim da mogu, možemo imati neke konkretne mjere. Da molim vas da isto tako vodite računa o volatilnosti vremena kada dajete odgovore. Evo izvolite, imate sada jednu minutu, gospođo Kanko. Mislim da je važno ovo što ste spomenuli, dakle da se podigne razina svijesti u javnosti. Što se tiče transparentnosti, e, mi smo tu na neki način bez obrane e, naspram e, kibernapada. Što se tiče buduće revizije, buduće direktiva o e-trgovini, kako će pružatelji usluga platforme imati ulogu u suzbijanju dezinformacije i na koji način možemo podići razinu svijesti kako bi korisnici bili mnogo bolje upoznati i svjesniji e, sadržaja na njihovim ekranima. Što se tiče e-trgovine, moram reći da se radom što ću surađivati s Margaret Vestager i Sylvie Goulart budući da postoji jasan plan e, da se donese akt o digitalnim uslugama. Mislim da će to biti dobar iskorak i tu moramo postići pravu mjeru i pronaći e, ispravnu definiciju pravne odgovornosti platformi. Naime, direktiva o e-trgovini još uvijek je dobar e, Naime, još uvijek tvrdi da platforme nisu odgovorne za sadržaj osim u nekim slučajevima, tako da nam treba jedan e, snažni zakonodavni poticaj i povećanje e, odgovornosti. Ja sam uvjerena da nam je takav instrument potreban. Drugo pitanje, ispričavam se, ne sjećam se. Mike, Mike, please, ah, just to remind... Vas mikrofon. Dakle, samo precizno podsjetite kandidatkinju na pitanje. Da, evo, to i pokušavam postići. Dakle, e, digitalna transparentnost ne znača... Dakle, što se događa kad nas hakeri pokušavaju napasti i kako ćete se vi e, e, surađivati s kolegama u suzbijanju takvih prijetnji? Da, mi smo tu unaprijedili dvije stvari. E, tehnološku zaštitu od e, kibernapada, dakle bilo je ulaganja svim državama članicama, ne na dostatnoj razini za sada, ali dakle tu smo radili na povećanju kibersigurnosti i borbi protiv hekinga i to je e, jedan od strateških zadataka u svim državama članicama. Zatim E, što se tiče zlouporabe digitalnog prostora, pa mislim da to spada u prošlost jer e, opća uredba o zaštiti podataka doista dobro regulira e, zlouporabe privatnih podataka, sankcije su vrlo visoke. Tako da u tom smislu mislim da su Europljani najsigurniji na planetu. Riječ ima Karolin Edstatler. Izvolite. Dobar dan, mi smo se upoznali za vrijeme austrijskog predsjedništva. Tada smo intenzivno surađivale, bilo je tada mnogih eh, alarmantnih situacija u državama članicama vezano za vladavinu prava. Vi ste E, naveli da više nema sumnje da je naša demokracija ugrožena, to je kraj citata. Možemo li onda reći da vi smatrate vrlo važnim da se ova komisija posebno usredotoči na zaštitu europskog načina života i da navedem konkretan primjer napada hakera, želim spomenuti napad e, u kolovozu 2019. godine. Slažete li se da postoji doista potreba da se bolje koordiniraju snage kako bismo zaštitili demokratske institucije i osnažili suradnju među državama članicama? I još evo jedno dopunsko pitanje. E, Smatrate li da treba poduzeti neke mjere na europskoj razini kako bismo imali brz odgovor u takvim slučajevima, posebno kada ako dođe do napada na kritič, strateški važnu infrastrukturu? Izvolite, imate dvije minute, gospođo Jurova, hvala vam. Gospođo Edstadler, e, moram reći da je mnogo toga već učinjeno na zaštiti digitalnog kibernapada od e, hekinga, da kako još mnogo toga trebamo postići. Dakle, izgradili smo arhitekturu. Agencija ENISA koordinira aktivnosti nadležnih tijela u državama članicama, onih koji se bave kibersigurnošću. Mislim da ova mreža vrlo dobro funkcionira, no kao što sam već ranije istaknula, potrebno je povećati kapacitete u većini država članica. Dakle, E, mislim da ako pocijenimo važnost e, ovoga problema, e, susjeća nas kasnije. Trebamo revidirati, i postoji jedna direktiva koja se treba revidirati 2021. godine. Trenutno ona štiti strateški važnu infrastrukturu. Spomenuli ste i konkretni slučaj da to ne štiti političke stranke, Mislim da bismo to možda trebali analizirati u, e, kada budemo revidirali tu direktivu. Dakle. Izvolite drugo pitanje. Isto tako je antisemitizam u porastu što predstavlja prijetnju našim zajedničkim vrijednostima i cjelokupnom društvu. Pozdravljamo učinkovite mjere koje je komisija poduzela u suzbijanju antisemitizma, posebno imenovanja e, Europske koordinatorice e, za ta pitanja, što je dovelo i do zaključka vijeća o borbi protiv antisemitizma za vrijeme austrijskog predsjedništva. U toj izjavi se naglašava potreba za zajedničkim pristupom i po prvi puta postoji i pravno obvezujuća definicija antisemitizma. Pod nama su još brojni izazovi, posebno u tome da se aktivno utvrdi E, sigurnost, odnosno poboljša sigurnost, namjenjavate li proširiti mandat tog koordinatora, primjerice da podnosi izvješće izravno predsjednici komisije i kakve konkretne mjere predviđate? Izvolite, gospođo Jurova. Hvala vam lijepo. Moram reći da antisemitizam nije tema e, koju mogu obraditi u jednu minutu, ali pokušat ću. To je doista jedna sramotna priča za Europu. E, Židovi ponovno odlaze iz Europe zbog straha. 80% e, židova koji žive u Europi prema nekim anketama tvrde da im je glavni problem sigurnost. Kada postavite to isto pitanje drugim evropljanima, reći će vam da je to zdravlje ili radno mjesto, međutim za židove to sigurnost što je alarmantno i zato smo poduzeli brojne mjere, uključujući i imenovanje e, koordinatorice koja sjajno obavlja taj zadatak. U prosincu prošle godine ministri unutarnjih poslova su e, preuzeli obvezu i potpisali izjavu da će donijeti nacionalne strategije za suzbijanje antisemitizma mi ćemo, mi smo već raspravljali o sigurnosnim pitanjima na razini radne skupine zajedno s ministrima i partnerima, budući da su e, preuzeli obvezu da povećaju proračunska sredstva za zaštitu e, zgrada koje su važne za židove, bilo da je riječ o školama ili sinagogama. Mnogo toga, mnogo posla je još pred nama, e, antisemitizam je u porastu i u tom dijelu doista moramo udružiti snage i moramo uputiti jasnu poruku da je to neprihvatljivo, svakako neprihvatljivo. Hvala. Sada riječ ima Ramona Strugariju. Izvolite, možete postaviti pitanje. Hvala vam. Gospođo Jurova, e, sloboda medija, pluralizam i sloboda izražavanja su temeljna načela svakog demokratskog društva, a sada ih se napada ovdje u Europi. U ovom trenutku e, novinari su u Bugarskoj, prijeti im se zbog istražiteljskog novinarstva, tako da se prostor slobode izražavanja sužava u našim zemljama. Koje ćete konkretne mjere poduzeti kako biste spriječili napade na novinare i kako biste im zajamčili sigurnost? Hoćete li predložiti e, dakle, zakonodavstvo na razini Europske unije strateške službe protiv e, sudjelovanja javnosti i hoćete li... Now, over to you, Vice President Designate. Thank you very much, Struga. Hoćete li raditi na osnivanju fonda za pomoć novinarima u prvoj godini mandata? U prvoj godini mandata ću raditi na tome da se izradi program financiranja iz programa Kreativna Europa e, koji ima za cilj podržati neovisno novinarstvo. Imamo 61 milijun eura za razdoblje od 7 godina, tako da moramo taj novac iskoristiti na najbolji mogući način i e, doista kreirati sustavne mjere koje će omogućiti svim državama članicama da bolje zaštite novinare, dakle ne sam, dakle ne samo u situacijama e, kada sustav prijeti novinarima, nego i kada je riječ o pojedinačnim prijetnjama nekim novinarima. E, dakle, mi ćemo analizirati kako na najbolji mogući način iskoristiti ovo financijska sredstva. Što se tiče ovog zakonodavstva anti-slab, mislim da postoje različiti načini zlouporabe pravnog sustava e, protiv novinara tako da mislim da treba prvo shvatiti dimenzije problema. Također ćemo uzeti u obzir mogućnost ažuriranja zakonodavstva, možda putem e, međunarodnog privatnog prava, ali to ne mora biti jedina mogućnost. Također ću razmotriti mogućnost uspostave e, sustava pravne pomoći e, novinarima kojima se prijeti budući da je situacija vrlo alarmantna. Ja svake večeri dobivam mailove od udruge Zaštitimo novinare. To su doista strašne priče. Uvijek e, najprije pogledam dolazili iz Europe. Najčešće dolaze izvan Europe, ali ima ih i unutar Europe. Da kako e, praćenje pluralizma u medijima je također e, važan instrument i to će nam omogućiti da bolje dobijemo uvid u situaciju u državama članicama i možda ćemo tu dobiti i neke ideje što poduzeti na europskoj razini. Izvolite. Hvala vam. E, vaš odgovor se zapravo dovezuje na moje sljedeće pitanje. U e, brojnim slučajevima prijetnje zastrašivanja novinara E, su zapravo dolaze od samih vlasti. Kako ćete e, osigurati zaštitu novinara u takvim slučajevima ukoliko se ne možete osloniti na nacionalne vlasti, nije li krajnji trenutak da se uspostavi mehanizam brzog odgovora za takve slučajeve u Europskoj uniji? Oprostite, nisam čula dobro. I said when they are Rekla sam kada im se prijeti, a ne možete se osloniti na nacionalne vlasti budući da prijetnje i zastrašivanje dolaze od nacionalnih vlasti protiv kojih oni provode istragu. Ovo je vrlo teško pitanje i neću se pretvarati da je Europska unija dobro opremljena i da ima snažne e, zakonodavne ili izvršne ovlasti za takve slučajeve. Doista sam zabrinuta kada čujem kako neki političari verbalno napadaju novinare zato što im se ne sviđa ono što oni pišu. Mislim da je funkcija novinara da nas političare dovedu u neugodnu situaciju a u nekim državama članicama riječ je o otvorenim verbalnim napadima i oni na neki način odobravaju nasilje na internetu ili čak u stvarnom životu. Europska komisija nema snažne ovlasti za tu problematiku, no kao što sam već rekla, ja ću vidjeti možemo li u imati učinkovitija financijska sredstva da se pomogne novinarima putem nekih sistemskih metoda. Zanimljivi su bili rezultati konferencije o istraživateljskom novinarstvu koja je nedavno održana u Hamburgu gdje je rečeno sljedeće. Postoji potreba za snažnijom prekograničnom suradnjom u Europi među novinarima i njihovim udrugama i mora postojati veća solidarnost među novinarima. Evo, to je nešto što Europska unija ne može zamčiti, ali rekla bih da je to također važno za budućnost. Hvala vam. Riječ ima naš kolega Rupert Lve. Jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja čujem stalno da je najveća europska vrijednost to da je to organizacija koja se temelji na pravilima. Unija primjerice se obvezala da će poštivati načela e, povelje Ujedinjenih naroda. Rezolucije Ujedinjenih naroda su jako jasne. Nijedna država ne smije koristiti ekonomski, politički ili bilo koji drugi način pritiska kako bi od jedne države e, dobila podređivanje suverenog prava neke druge države. E, upravljačka skupina za Brexit koji je odbio prijedlog e, Borisa Johnsona i koji su rekli da mora e, Sjeverna Irska biti uključena u rješenje o Brexitu. To ne znači samo da se tu pokušava podrivati Ujedinjeno kraljestva, već je to na neki način oporezivanje bez predstavništva je li to europska vrijednost? Ili mi možete reći da zapravo europska vrijednost ne vrijede kada se kažnjavaju Britanci? Je li Sjeverna Irska cijena koju mi moramo platiti kako bismo napustili ovaj klub? Hvala, povednice, izvolite odgovoriti. Hvala vam lijepa, gospodine Lav, na ovom pitanju. Odgovorit ću na sljedeći način. Vrijednosti su nam uvijek na prvom mjestu. Uvijek postupimo prema europskom pravu, prema primarnom i sekundarnom zakonodavstvu i Europska komisija čuvarica ugovora, što su dakle ona načela kojima se vodimo kada radimo u svim pregovorima, a pregovori o Brexitu su izrazno teški. Oni su sada u jednoj jako teškoj fazi, ja to neću komentirati, ali sam vam htjela reći da da su europske vrijednosti uvijek važne i ja sad nikad ne sjećam niti jednog slučaja kada su se zloupotrijebile europske vrijednosti na štetu neke druge države ili kako bi se neka država kaznila, kao što ste vi to spomenuli, ja se u potpunosti ne slažem s time. Hvala. Hvala, gospodin Lov, izvolite. Vraćam riječ vama. Hvala vam u redu, ali vi govorite u foskulama Zasigurno su europske vrijednosti nešto što se procjenjuje prema tome što se radi, a nešto se govori na kraju krajeva u ugovorima isto tako stoji da Europska unija doprinosi e, tome da se čvrsto svi pridržavaju međunarodnog zakona. Specifičnije rečeno, pod međunarodnim zakonom Europska unija ne, neće imati pravo loviti ribu u britanskim vodama nakon Brexita, osim ako ne dođe do dogovora. A hoće li doći do dogovora ili ne, neovisno o tome, e, ne može Europska unija diskriminirati bilo koju članicu VTO-a. Stoga ako ne postoji dogovor, što će Europska unija učiniti kako bi se poštivalo međunarodno pravo, kako nizozemski ribari neće onda krasti eh, britanske ribe u eh, britanskim vodama i kako Francuzi ne bi blokirali kale. Vaš drugi odgovor, povjerenice. Jedna minuta. Hvala vam na tom pitanju. to pitanje postavite mom kolegi Mišelu Barnijevu koji je pregovarač i koji zna sve te aspekte vezano uz to što će se dogoditi ako bude dogovora, ako ne bude dogovora i tako dalje. Hvala. U redu sada Elena Jončeva na jednu minutu. Hvala vam, gospođo povjerenice. Proteklih nekoliko godina su zviždači bili ključan i izvor informacije o skandalima poput LuxLeaksa, Panama, dokumentima iz Paname, Cambridge Analytica i tako dalje. Ti zviždači su razotkrili nezakonite prakse, e, što se tiče zaštite podataka, poreza, pranja novca, vezano uz manjak isto tako fitosanitarnih standarda, te su to objavili. Nedavno usvojena direktiva o zaštiti zviždača im dopušta da se izravno jave tisku pod određenim uvjetima. Koje ćete smjernice izdati za države članice kada se radi o provedbi te direktive? Kako se misle pobrinuti da tijekom provedbe države članice ne nametnu postupke koji će biti pretjerano ograničeni gdje onda neće biti moguće za zviždače da javno razotkriju te detalje. Kako mislite e, zaštititi e, pravo izražavanja i slobodu izražavanja za zviždače? Hvala vam. Hvala vam, gospođo kandidatkinje za povjednicu. Hvala vam, gospođo Jančova, na, na vašem pitanju. Nažalost, danas nisam mogla saslušati raspravu u Vijeću ministra za pravosuđe kada se je usvojila direktiva o zviždačima nakon pregovora i stoga ću se morati malo podsjetiti na to kako se države članice spremaju kako bi implementirale tu direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo, ali pretpostavljam da će oni to jako ozbiljno shvatiti zato što direktiva o zviždačima nameće vrlo konkretne obaveze državama članicama te isto tako institucijama. Postoji obaveza da se otvore unutarnji kanali koji bi trebali biti najizravniji za zviždača koji želi prijaviti neko nedjelo, primjerice na radom mjestu. Tu se radi o novinarima, tu se radi o ljudima koji se suočavaju sa nečim nepoštenim na e, svom radu i koji to žele objaviti. To su hrabri ljudi koji zaslužuju zaštitu. Zbog toga smo pripremili prvo te unutarnje kanale u okviru institucija, a zatim ako to nije pouzdan ili siguran način, to jest učinkovit način za to, onda mogu koristiti vanjske kanale koje država treba pripremiti. Tu obvezu imaju države da stvore pouzdane, sigurne kanale za prijenos informacija od zviždača. I onda im je zapravo e, jedna zadnja mogućnost da se obrate medijima. Vjerujem da će sustav izrazito jako povećati zaštitu tih hrabrih ljudi, tih zviždača koji ne mogu e, zatvoriti oči pred nečim groznim, pred nekakvim zločinom protiv okoliša ili e, kada se radi o izbjegavanju plaćanja poreza ili nešto slično. Imao sam, imala sam tu privilegiju da upoznam zviždače iz tih velikih slučajeva. Ja doista cijenim njihovu hrabrost i mislim da je izuzetno važno da su bolje zaštićeni. Ja stoga mislim da će države članice dobro raditi svoj posao i to pravovremeno. Izvolite, imate još jednu minutu, gospođo Jončeva. Novinari, pojedinci i različiti političari mogu odigrati aktivnu ulogu kao zviždači, a mene zanima kako ćete se pominuti da imamo zakone koji će sve različite aktere jednako zaštititi hoćete li promicati programe vezano uz financiranje i financijsku podršku tim ljudima koji se primjerice suočavaju sa nekakvim pravnim preprekama za objavu svojih nalaza. Jednu minutu, gospođo, Jurova. Da, ja mislim izbrit za pogledati kako ćemo osmisliti onaj program onaj dio programa Kreativne Europe gdje se radi o zaštiti nezavisnog novinarstva te različitih tih programa građanstva koji se tiču zaštite vrijednosti i aktivnosti u društvima. Način na koji ćemo dizajnirati te programe, to će biti važan čimbenik za to koliko će se učinkovito koristiti taj novac. ja želim da se taj novac koristi za stvari koje su nam potrebne. Ako nam je potrebna veća zaštita za novinare i za ljude, kojima neki prijete, ne neki suparnici, nego neki im doista ozbiljno prijete, pa i na internetu, onda tu moramo pametno razmisliti kako bi mogli zvati pravna pomoć za te ljude, ali su tako i mogućnost da im se pruži možda i fizička zaštita, a to se može učiniti i uz korištenje europskog novca. Ja ću sa ćemo članicama razgovarati o prijedlogu za, za sufinanciranje toga. Jer se tu ne radi samo o europskoj stvari, to bi trebala biti snažna obveza država članica da zaštite bolje novinare. I stoga se nadam da će to funkcionirati. Hvala. Hvala. Sada riječ ide našem kolegi Vladimiru Bilčiku. Izvolite na jednu minutu. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče i Dobar dan, gospođo kandidatkinje za povjerenicu. Već smo ovdje spomenuli onu zadnju anketu Eurobarometra koja pokazuje da ljudi diljem Europe osjećaju jako nisku razinu zadovoljstva s time kako se borimo protiv dezinformacije o medijima ovdje u Europi. I mislim da se svi slažemo s time da su dezinformacije problem ne samo za našu informacijsku sigurnost, već isto tako i za naše demokratske sustave. I slažete li se stoga sa mnom da nam jednostavno nisu potrebni alati za široku um, kampanju proti, u upravljanju dezinformacija, već da su nam potrebni mali konkretni koraci kako bi se povećala digitalna pismenost i otpornost, ali svakodnevna otpornost. iako da, E, što vi predlažete. I što se tiče konkretnih mjera koje predlažete za zaštitu novinara u EU, kako bi ciljana ubojstva na istraživačke novinare e, se spriječe, poput onih koji su se dogodili u slučajevima Galicija i Kućak, koje predlažete tu kako nezakonodavne, tako i zakonodavne mjere. Hvala, sad imate dvije minute za odgovor. Hvala vam, gospodine, počeš od ovog drugog pitanja. Osim svih onih stvari koje sam već ovdje spomenula, da trebamo dakle, koristiti fondove za sustavnu podršku i zaštitu tih ljudi zajedno sa državama članicama bih isto tako pozvala i same novinare da pronađu nekoga koji može pomoći kada im se na grozan način prijeti, kada zaprime neke grozne poruke u svojem, u svojem mailboxu, da onda ne okljevaju već da traže od policije da istraže taj slučaj. U takvoj situaciji kada se nekome prijeti na taj način, toliko intenzivno, pa onda je to zapravo ona prva suštinska zaštita države da pruži zaštitu takvoj osobi i to će biti također i dio mog e, dijaloga kada budem govorila sa onim udrugama koje se bave novinarima, koje zastupaju novinare, da bolje koriste tu mogućnost zaštite. Obveza je države da zajamči takvu zaštitu i stoga mislim da tu postoji još e, određena mogućnost da se to iskoristi. Što se tiče vašeg prvog pitanja, da, doista, ne bismo trebali biti histerični kada se radi o tim informacijama, trebali bismo napraviti ono što moramo. Dakle, imamo, imamo kodeks eh, najboljih praksi sa platformama gdje sam od njih tražila da prije europskih izbora objave dakle sredinom eh, listopada ću negdje dobiti eh, prvu procjenu tih platformi i zatim ćemo analizirati te rezultate te ćemo iduće godine iznati jedan prijedlog da se Eh, ažurira akcijski plan protiv dezinformacija ako je to potrebno, ako ne onda ćemo nastaviti s onim što već radimo. Ali kada bismo samo digitalnim platformama nešto nametnuli, da nešto učine, mislim to je naivno, to neće promijeniti situaciju i polučiti rezultate koje želimo. Želimo, moramo se usredotočiti na dugoročne mjere, na medije, na digitalnu pismenost, moramo krenuti od mladih ljudi, Moramo također e, isto tako razgovarati sa starijim osobama koji u mnogim državama doživljavaju određen strah ili stres i zbog toga su i meta takvih e, kampanja. To su dakle one dugoročne mjere na koje se više moramo usredotočiti. Ispričavam se radi vremena. Gospodin Bilček, vaša druga minuta. Hvala. da vas još nešto detaljnije priupitam. U vašoj trenutnoj funkciji koja će sada završiti, vi ste bili nezavisni što se tiče vašeg odnosa s državama članicama. Mislim da će ta nezavisnost biti još i važnija u vašem novom mandatu ako vas se potvrdi, zato što na toj nove funkciji koju biste obnašali za vrijednosti i transparentnost, pretpostavljam da, recimo, ako u bilo kojoj državi članici dolazi do destabilizacije vladavine prava, onda je to vrlo važno da ste vi nezavisni kako biste uzeli svoj stav. To je ono što ja od vas očekujem. I vrlo mi je bilo drago počitati u vašim pisanim odgovorima da ste spremni surađivati izbliza s Europskim parlamentom. Mene zanima biste li odbacili mišljenje predsjednika vlade u Češkoj republici da se ovdje u parlamentu e, vode nekakve ne baš e, jako inteligentne rasprave koje se zapravo najčešće odvijaju tako u Češkom parlamentu. Razumjela sam vas, iako ste govorili slovački, to ljudi iz moje generacije još mogu i hvala vam na tome. Imam dva odgovora. Kao prvo želim nastaviti raditi ono što sam radila i do sada. Želim raditi nezavisno i mislim da je to u potpunosti potrebno. Ne samo u slučajevima koji se tiču vanime prava i vrijednosti. To je nešto za što sam često opredjeljena. Mogu se već sad angažirati da ću tako postupiti. Što se tiče tog mišljenja, da su parlamenti mjesta gdje ljudi uzalud govore, da tako kažem, kao neku vrstu eufemizma, naravno se ja upravo ne slažem s tim stavom, neovisno o tome radili li se o nacionalnim parlamentima ili u Europskom parlamentu. Mislim da su parlamenti e, potrebni u europskoj demokraciji, a isto tako i rasprave koje se odvijaju u njima. Hvala. Hvala, sada prelazimo na sljedeću minutu. Za našu kolegicu Claire Daly, izvolite imati riječ. Hvala vam predsjedniče za zapisnik da kažem samo da je dužnost svakoga tko vjeruje u ljudska prava da obrani sporazum s Velikog petka kako bi s obje strane irske granice mogli nastaviti živjeti e, našim životima u miru. Ali eto, uzgled rečeno to. Mislim da smo jako odvojeni između, kao institucije od europskih građana. Jedan način da na koji to možemo riješiti su e, etička ponašanja. Nisam bilo potpuno zadovoljna sa vašim odgovorima mom kolegi kada se radi o tome da treba stvoriti neovisno etičko tijelo. To je nešto što je nama jako važno. U vašim odgovorima ste govorili da bi to trebalo biti savjetodavno tijelo na početku kretati s radom i tako dalje. To je dosta e, nejasno. Vi ste rekli da je za, vaš, e, za vas e, etičko ponašanje moralni imperativ. Tako da me zanima hoćete li se obvezati uspostavi neovisnog etičkog tijela, što mislim da je od, ključnog, od ključne važnosti za transparentnost. Hvala gospođo Jurova, izvolite. Hvala vam gospođo Deli na pitanju što ste mi dali <laughs> priliku da kažem ono što sam htjela o tom nezavisnom etičkom tijelu jer nisam imala dovoljno vremena prije mojom greškom. Rekla sam da bi to mogla biti jedna od opcija, da bi to moglo biti savjetodavno tijelo koje će biti popunjeno sa nezavisnim ljudima koji uživaju povjerenje drugih, dakle sa vanjskim ljudima koji će moći pogledati konkretne slučajeve i to u jednom ubrzanom smislu, zato što je tu i brzina važna. Kada dođe nekog slučaja, onda je važno da se dobro reagira od strane institucija. Govorila sam o tome kao o jednoj od e, mogućih opcija. Druga opcija bi mogla biti ta da se institucije slože oko toga da to etičko tijelo dobije snažnije ovlasti, ali e, iskreno rečeno, prošla sam kroz nekoliko prošlih slučajeva kada je bilo pokušaja da se uspostavi jedno takvo tijelo i nikad institucije nisu imale dovoljno volje za to. Oni imaju vlastite kodekse ponašanja, vlastite, e, vlastita pravila. Nisu htjeli imati takvo nešto snažno kao tijelo koje je izvan njihove kontrole. Ja nisam ovdje htjela ništa predvidjeti, to je nešto novo za mene. Želim razgovarati s institucijama i pogledati ona, one prijedloge o tome iz prošlosti i želim pronaći najbolji mogući model za jedno nezavisno etičko tijelo koje će biti jako snažan institut, jako snažan subjekt da stvori s nama europsku političku kulturu, jer se tu isto tako radi o političkoj kulturi. Dakle, ne želim, ne želim se zatvoriti nijednu mogućnost, želim da to zajedno pogledamo, jer se tu neće raditi samo o komisiji, radit će se tu opet o jednoj od onih tema oko kojih ćemo morati jako interinstitucijski razgovarati. Hvala. A sada, gospođu Deli, imate još jednu minutu. Dakle, ono što kažete je to da ste spremni za jedno tako tijelo, ali da ne znate kakav će oblik ono još imati. Nadam se da govorite to. Zatim u vašem portfelju ste nadležni su tako za obranu eh, europske demokracije od eh, vanjskih interferencija, ali su tako i za poticanje nezavisnog novinarstva putem prekograničnih projekata. Znamo da imamo snažnu zaštitu unutar Europe, ali eh, to se može oslabiti ako neki uspiju Eh, namamiti novinare u zatvore na tisućama kilometara od nas. A primjerice eh, Wikileaks je vrlo dobar primjer istraživačkog novinarstva o zločinima od strane SAD-a u Afganistanu i Iraku, a sada je Julian Assange eh, u Velikoj Britaniji, možda će ga izučiti u Švedsku i jedan od točaka optužbe tiče se upravo tog njegovog e, istraživačkog novinarstva. Stoga me zanima što mislite vi učiniti kako bi obranili civilno društvo, da druge strane, poput srednjih američkih država, ne utječu na naše novinarstvo i zaštititi novinare unutar Europske unije da ih se ne izručuje kao neke vrste političkog kao neke vrste političkih prognanika. Bojim se da sa pitanjima izručenja bave države članice. Ja se ne mogu uključiti u konkretne slučajeve s tim u vezi. Mislim na slučaj gospodina Sanđaja gdje čekamo odluku Britanskog suda. To je također pitanje dakle ograničenja ovlasti od strane Europske komisije. Što se tiče slučaja zlostavljanja u zatvoru Magreb. Bavit ćemo se dakle ovim slučajevima gdje su onda novinari izvrgnuti neugodnim e, sudskim e, procesima izvan Europe, ali prvo ćemo morati obaviti mapiranje tih slučajeva. Znam za ove ovaj slučaj Smalte, ali žela bih imati više informacija. Kolegica Silvija Spurek. Hvala lijepo. Bavimo se pitanjima dijaloga između nevladinih organizacija i o institucija. Vi ćete se baviti, dakle, dijalogom sa crkvenim institucijama. Imamo pitanje koje se toga tiče o mandatnom pismu i ono je navedeno dakle masno otisnutim slojima, naročito kada je riječ o crkvi. Zanima me što je sa suradnjom sa, suradnjom sa nereligioznim institucijama i udruženjima filozofa. Bavit ćete se i inicijativom, evropskim inicijativama građana. Dosta smo imali da se priznaju takve inicijative koje idu protiv nekih temeljnih prava, prava žena i LGBTIQ E, osoba. Zanima me što će biti sa budućim e, uzimanjem u obzir dakle, takvih sličnih inicijativa od strane komisije. Hvala lijepo, izvolite odgovoriti. First, uh, I think that, uh, I... Hvala lijepo. Meni je povjeren dakle sav dijalog uključujući dakle filozofe, nevladine organizacije, ono, nereligiozna tijela, crkve nema nikakve privilegije vezane uz odnos sa crkvom, to će za mene djelomično biti novo pitanje. Imam značajno iskustvo koje proizlaze iz mog posljednjeg mandata. 2016. smo održali kolokviju o temeljnim pravima i pozvali smo predstavnike svih crkvi. Rasprava je bila jako zanimljiva i ohrabrujuća. dokazano je da crkve međusobno mogu razgovarati, voditi dijaloge o pitanjima vrijednosti. To je doista bilo korisno i vrijedno. Potom, kada sam se bavila ratificiranjem Istanbulske konvencije u, držav, u državama članicama, bavila sam se ratifikacijom tog dokumenta u Europskoj uniji. Htjela sam predstaviti konvenciju u državama članicama i tu sam se susrela sa vrlo snažnim e, protivljenjem, katolička crkva i tako dalje. To nije bilo lako, ali je bilo jako korisno. Dakle, saslušala sam na čemu se temelje njihovi prigovori, zbog čega postoje e, neki strahovi. Zato smatram da je dijalog jako važan. I drago mi je da se ovdje nalazi dakle dijalog sa crkvom i sa ostalim skupinama. Ja ću se rado time baviti. Ovo pitanje je na dnevnom redu dva put godišnje i dalje se bavim pitanjem dakle, organizacije toga i metodologijom, ali bit ću uključena u ovaj dijalog. Što se tiče djelovanja evropskih tijela, to su druga pitanja, dakle, odnosno pitanja prihvaćanja dakle ovih europskih inicijativa građana morat ću sa tim pitanjem dodatno pozabaviti. Imali smo u Europskom parlamentu raspravu koja su se bavila dostupnosti pobačaja, dakle u Poljskoj i ja nisam u toj mogla aktivno sudjelovati jer mi nemamo ovlasti u ovom e, pitanju. Hvala. Zastupnica Spurek. Ja sam postavila pitanje vezano uz europsku inicijativu, da građana, pa bi tu htjela čuti vaš odgovor. U odgovorima parlamentu spomenuli ste da ćete raditi protiv rasizma, antisemitizma, ksenofobije. I ja sam se bavila ovim pitanjem u Poljskoj i to su pitanja za mene jako važna, pa me zanima kako ćete se boriti protiv snaga koje u svojim programima imaju ksenofobiju, antisemitizam i tako dalje, oni podrivaju evropske vrijednosti. Hvala lijepo. Izvolite, imate minutu. Hvala. Prvo da nešto pojasnim. Kada primimo Europsku inicijativu građana i ona ne ulazi u područje nadležnosti Europske unije, mi se njome ne bavimo. Dakle, to je bio legalni komentar. Što se tiče rasizma, ksenofobije, mogla bih reći jako puno stvari. Imamo okvirnu odluku o borbi protiv rasizma i ksenofobije. Kao što sam već istaknula, fokusiramo se na aktivnosti monitoringa, dakle kada je riječ o primjeni ove direktive i u državama članicama. Pokrenuli smo čitav niz projekata kojim podupiremo rad civilnog društva, onih organizacija koje dakle rade sa predstavnicima manjina. Imamo čitav niz programa koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda kojim se pomaže nekim dakle manjinama. Pokrećemo kampanje I ja sam sama pokrenula kampanju koja se bavi pravima LGBTQ osoba. Smatram da je ova kampanja bila jako korisna, dakle jako puno toga radimo i moramo tako nastaviti. Hvala. Gwendolyn Delbos Corfield ima riječ. Madame Jurova. E, Hvala vam, gospođo Jurova. Već smo mnogo puta čuli da će vaš portfelj biti odlučujući u sljedećim godinama. Nalazimo se u trenutku kada je demokracija u Europi u opasnosti. Sve je važno, e, sloboda izražavanja prava na informiranje građana, neovisni mediji, financiranje političkih stranaka i transparentne političke kampanje. Mnogo smo e, doista već razgovarali tijekom ovog saslušanja o opasnosti koje predstavljaju dezinformacije te uplitanje u izborne procese. No, konkretnije, kako e, se mogu bolje regulirati privatne multinacionalne kompanije koje mogu snažno utjecati na ove procese, a pritom zajamčiti slobodu izražavanja. Mislite li da bi platforme trebale same nadzirati sadržaj i čak provoditi cenzuru ili imati algoritme koji će automatski blokirati neke sadržaje ili bi pak e, naprotiv vi mogli zajamčiti da e, će se korisnički računi moći zatvarati samo nakon provedenog sudskog postupka i u slučaju protuzakonitih aktivnosti. Hvala, izvolite. Imate dvije minute za odgovor. Hvala lijepo, zastupnica Delbo Korfield. A jako kratko s moje strane platforme, dakle uklanjanju sadržaja koji je ilegalan i zabranjen. To je dakle dječja pornografija, terorizam, govor mržnje. Imamo tu dakle određene parametre koji su propisani kaznenim zakonima i ovdje se na to oslanjamo. Kada je riječ o govoru mržnje, to je najosjetljivije pitanje. I je tako, neki se pozivaju na slobodu izražavanja. Želimo da se ocjene pojedinačni slučajevi i da se u slučaju postojanja sumnje, da je doista riječ o govoru mržnje, da se to mora riješiti. U Njemačkoj imamo situaciju da se taj sadržaj mora ukloniti. Oni imaju takav zakon valja razlikovati. Dakle, ono što učinite svojom voljom i ono što je propisano zakonom. Mi ćemo se pozabaviti tim pitanjem, vidjeti kako to funkcionira. To će biti akt o digitalnim uslugama, on njega ćemo uskoro predložiti. On se nalazi u portfelju Margaret Vestager. Vidjet ćemo na koji način rade algoritmi. Želimo tu vidjeti više transparentnosti moramo dobiti priliku vidjeti na koji način su konstruirani algoritmi, kako oni funkcioniraju, zašto je to tako, jer se tu možda može doći do kršenja temeljnih prava. Rezultati mogu biti jako štetni. Vjerujem da će tu Evropa postići dobre rezultate. još bih nešto dodala. Što se tiče štetnog sadržaja u digitalnom svijetu, mi tu imamo kao Europa jako dobar instinkt. U odnosu na SAD mislim da postižemo bolje rezultate. Mislim na borbu protiv ilegalnog sadržaja te na zaštitu osobnih podataka. Hvala. Zazornica Del Bos Korfil, još jedna minuta. Hvala na ovom prvom odgovoru. Sigurno ćemo se ponovno vratiti na to. Vi ste nam tu dali neke informacije, ne dovoljno što se mene tiče, ali mislim da ćemo to dobiti. Zatim, drugo pitanje tiče se Mađarske. Od početka saslušanja smo govorili o stanju u nekim zemljama, posebno u Mađarskoj. E, doista mi je čast i velika odgovornost što sam izvjestiteljica u ime parlamenta, finsko predsjedništvo, pokazuje veliku odlučnost vezano uz ovu tematiku i mislim da im na tome možemo čestitati. Vi ste odgovorili mojim kolegama da smatrate da nije normalno da Europski parlament ne bude dovoljno uključen. Vi ste podsjetili na ključnu ulogu parlamenta u aktivaciji članka 7. ni tu niste bili dovoljno precizni, tako da ću vam postaviti izravno pitanje kao i drugim sugovornicima. Biste li bili za saslušanje parlamenta na ovu temu u vijeću i u tom postupku članka sedmog, naime, ta činjenica što je parlament bio izdvojen može e, se sagledati kao e, to da ga se pokušalo minimizirati njegovu ulogu. Međutim, da li biste u jednom širem kontekstu dali e, pravo mjesto parlamentu kao domu koji predstavlja građane? I will repeat what I Hvala, ja ponovit ću ono što sam već e, rekla. U slučaju Mađarske parlament je pokrenuo članak, postupak u slagu sa člankom 7. Dakle, Europski parlament je tu uključen i to je logično i prikladno. Godišnja revizija vladavine prava. budući da je to posljedica, djelomična posljedica onoga što je napravio Europski parlament i budući da dajemo sveobuhvatnu ocjenu ovim instrumentom, mi ćemo pokušati pronaći najbolji mogući način da se Europski parlament uključi u izradu ocjene o kojoj govorim, razradu metodologije. Ne želimo to napraviti iza zatvorenih vrata. Želimo na ovom pitanju raditi zajednički sa Europskim parlamentom, ali i sa zemljama članicama. Ja ću se zalagati za ovu što je moguću što moguće bližu suradnju. Prelazimo na Catherine Berder. Izvolite, jedna minuta. Hvala. Hvala vam na vašim odgovorima. Čuli smo neke vaše planove vezane uz transparentnost u donošenju propisa. Zanima me koliko brzo, koliko ćete uvesti nadzor nad e, postupkom trijaloga. Mislim da je ovdje potrebna veća doza transparentnosti. Također ste zaduženi za donošenje boljeg zakonodavstva u Europskoj uniji, to je dio vašeg portfelja. Ma koliko god su dobri zakoni, ukoliko ih se ne provodi, onda se gubi vjerodostojnost. Kada se ove ovaj zakone ignorira ili se krši, tamo se podriva Evropska unija i podrivaju se naše vrijednosti, se vrijednosti do kojih nam je stalo. Dobri zakoni bez transparentnosti idu ruku pod ruku sa dobrim, dobrom provedbom. Koje korake ste predvidjeli vezano uz provođenje evropskih zakona, na koji način će oni postati učinkovitiji? i hoćete li objaviti taj napredak vezan uz, uh, u, vašem godišnjem izvješću? Izvolite za gospođu Jurova. Hvala vam, gospođo Beder. Prvo što se tiče transparentnosti. Želio bih uh, do, dobiti prvu verziju prijedloga već ove godine, na tome je trebalo početi raditi s mjesta, to je jedna od mojih ključnih zadaća i trebam, odmah prionuti na posao. Moguće da ćemo imati neke djelomične rezultate tijekom idućih eh, šest mjeseci, ne vidim razloga da se čeka s tim. To je postupak koji je u tijeku. Da govorimo o transparentnosti zakonodavnog postupka, on nam je već sada potreban, moramo tu poboljšati situaciju. I tu ću biti brza. Što se tiče boljeg zakonodavstva, komisija će primijeniti princip jedan unutra, drugi van. Pogledat ćemo kakva je situacija sa direktivama koje ne ispunjavaju svoju prvotnu zadaću i bit ćemo hrabri i izmijenit ćemo ih. I to sam pokušala kada je riječ o potrošačkom, potrošačkim propisima. Čitala sam dokumente iz 80-ih. To je bio strašan administrativan teret e, za mala i srednja poduzeća. Moramo tu poduzeti više toga. Objavljivati izvješća o provedbi. Da, kako smatram da je to moguće. Zastupnica Berder, izvolite. Hvala vam na odgovorima. Što se tiče e, provedbe, tu nemamo dobre rezultate. Imamo slučaj Volkswagenu, odstil ptica, zagađivače, pogledajmo što se događa u okolišu. A građani sve to gledaju, gledaju kada donosimo zakone, kako postupaju države članice. Da, države članice i vlade moraju razumjeti da očekujemo da ćete im se vi suprotstaviti u slučaju kršenja zakona, koji god to zakon bio. Možete li nam tu potvrditi da ćete se zalagati za to pitanje, da ćete raditi sa državama članicama na rješavanju toga? Da, mogu i slažem se da trebamo biti što je moguće više transparentni kada je riječ o ovim pitanjima. Ja sam to i bila u svom trenutnom portfelju, nisam se ustručavala prozvati e, ljude i to da kako nije doprinijelo mojoj popularnosti, ali evo, bilo je potrebno učiniti. Mislim da će to biti i način na koji će raditi nova komisija. Ja ću biti jedan od onih dionika koji će se zalagati za tak, provedbu tih propisa. Hvala vam. Dolazimo do posljednjeg pitanja. Laurent Vince, izvolite jedna minuta. Hvala, evo ja sam e, zadnji, možda neću reći ništa novo što već nismo čuli. Je li moguće poboljšati Europsku inicijativu građana? Ovaj instrument im sada broji svoju sedmu godinu, ali nije učinkovit. Od e, tek mali broj inicijative uspio prikupiti potreban broj potpisa. Znamo da će nova uredba stupiti na snagu iduće godine. Instrument e, će postati time lakši za upotrebu. Međutim, dosadašnja iskustva pokazuju da je najveći izazov vezan uz ovu inicijativu da nije postupovne prirode, da nisu kriteriji, već nevoljkost komisije da tu inicijativu pretvori u zakon. Do sad niti jedna od četiri uspješne inicijative nije dovela do novog zakonodavnog akta. Građanima je dan na korištenje instrumenti, to je iz Lisabonskog ugovora, a do sad se on nije u potpunosti primijenio od strane komisije. Što ćete učiniti da Europska inicijativa građana prestane biti tek e, jedan simboličan instrument i da postane uistinu participativni alat? Evo, izvolite odgovoriti. Hvala lijepo, zastupniče Vinče. Drago mi što ste postavili ovo pitanje. Kada sam vidjela u svom mandatnom pismu da ću se baviti Europskom inicijativom građana, ja sam svijesta počela razmišljati o tome kako pretvoriti ovaj formalni instrument u nešto živahnije, u nešto praktičnije, nešto što će značiti i bolju komunikaciju. Vaše brojke u sasvim ispravne. Nemamo velik broj e, onih inicijativa koje zahtijevaju djelovanje komisije. Slažem se da tu postoji određena nevoljkost e, od strane komisije da dakle uzme u obzir prijedloge. Postupak je spor, uključujući komunikaciju sa organizatorima. Ja bih ovo htjela promijeniti. Iskoristit ću dakle najnoviju verziju prijedloga vezano uz ovu inicijativu koja će stupiti na snagu 1. siječnja. Moramo ubrzati komunikaciju. Moramo ubrzati elektronske sustave komunikacije s organizatorima. Moramo promišljati o mogućnosti uvođenja jednog sustava potpore, tako da ljudi odmah znaju što je potrebno učiniti da ispune svoje preuzete zakonske obaveze. Ja vam doista obećajem da ću dati sve, da ću učiniti sve što mogu kako bih ovo promijenila. Hvala lijepo. Zastupnik Vinče, posljednje potpitanje, jedna minuta. Hvala vam na odgovoru. Da dopunim prethodno pitanje. Danas u nekim državama imamo zakone koji štite jezike manjine, ali se ne provode svi ovi zakoni. Bili ovaj mehanizam vladavine prava, hoće li se on ticati i postojeće zakonodavstva, primjerice kada je riječ o pravima manjina? Izvolite. Time ćemo se baviti u programu vezanom uz temeljna prava. Tu ćemo da osvježiti povelju o temeljnim pravima. To također znači da ćemo se ponovno baviti načinom na koji promišljamo temeljna prava kroz europsko zakonodavstvo, ali i na koji način se to zakonodavstvo potom provodi na razini država članica. ovdje govorimo o jačanju temeljnih prava i tu ćemo se baviti i manjinskim pravima, uključujući dakle i prava na vlastiti jezik. Evo, sjajna runda 25 pitanja, kaže predsjednik. Sve smo čuli, čuli smo odgovore. Dolazimo do posljednjeg dijela današnjeg, današnjeg saslušanja. Dolazimo do zaključnih riječi naše kandidatkinje za mjesto potpredsjednice Europske komisije. Evo izvolite, imate riječ za svoj zaključak prije nego što dođemo do kraja ovog e, saslušanja kada ćemo ja i predsjednik Tajani na istaknuti dakle što, što slijedi nakon saslušanja Poštovani zastupnici, hvala vam lijepa na ovoj raspravi. Današnje saslušanje mi je potvrdilo dvije stvari. Svi odbori koji su danas ovdje prisutni mogu se osloniti na zastupnike koji raspolažu sjajnim znanjem i bar radit će na rješavanju pitanja u idućih pet godina. To je za mene doista dobar osjećaj imam, e, imam u vama sjajne saveznike. Drugo, novo izabrana predsjednica Ursula von der Leyen je doista sjajno uredila stvari kada je e, osmislila ovaj portfelj. Ovo je novo radno mjesto, ono nije postojalo prije pet godina ili u razdoblju prije toga. Tu smo izvukli pouke iz izazova s kojima smo se nosili. Dakle, to su nove prijetnje, koje dolaze iz novih alata, primjerice iz nove tehnologije. Vidjeli smo da se prijeti našim vrijednostima, da se prijeti temeljnim pravima, vladavini prava. Vidjeli smo potrebu da se ovdje izmijeni sustav donošenja odluka na način da znači više transparentnosti i da bude razumljiv od strane naših sugrađana. Imamo instrumente koji su na raspolaganju E, koje možemo iskoristiti do 2024. odnosno idućih europskih izbora. Povijest se ovime ne dovršava. Povijest se ubrzava. Ukoliko me potvrdite, moja uloga će biti koordinirati radom komisije na ovim pitanjima. Moja uloga će biti gledati povećalom sve ono što iduća komisija poduzima kako bismo se osigurali da se pridržavamo vladavine, prava. Uključit ćemo to u sva područja našeg djelovanja. Naša demokracija treba biti sve jača i otpornija u kontekstu novih prijetnji. Ja ću blisko surađivati s kolegama, naročito sa povjerenikom za pravosuđe i iskoristit ću svoju horizontalnu ulogu da dokinem ovaj sustav silosa i da povežem sve relevantne politike. Novo izabrana predsjednica mi je povjerila razvoj nekih novih ideja, kao što je novi godišnji mehanizam vladavine prava ili akcijski plan evropske demokracije. Svoju ulogu vidim kao zagovornice naših građana. Želim da se njihovi glasovi čuju, da ih se ne ignorira. Želim da se njihova prava poštuju, da se ne krše. Želim se boriti za njihovo povjerenje i to na način da poboljšam sustav kojim biramo naše lidere i da se osiguram upoštovanje najviših razina transparentnosti od strane naših institucija. Jedna stvar mi je izuzetno jasna. Ja to neću moći obaviti sama. Na svim koracima će biti potrebno imati kreativnost i odlučnost, ali i podršku svih stranaka. Ukoliko me potvrdite, ja ću blisko surađivati sa svima vama i to tijekom idućeg petogodišnjeg razdoblja. Nadam se da mogu računati na vašu pomoć i na vaše ideje, ali i na vaš nadzor. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospođo Jurova. Zahvaljujemo svim zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Zahvaljujem svima na pripremi i na pitanjima koja su postavljena. Sada smo došli do kraja i sada je trenutak za zaključnu izjavu. Vi ste rekli da je naziv vašeg portfelja izazov za sve nas, vrijednosti i transparentnost, jer to su doista ključne vrijednosti za europske procese, ali su sada izloženi novim izazovima i novim prijetnjama što zahtjeva nove kapacitete. Tu isto tako i digitalno doba, to je još jedan e, važan portfelj u ovoj novoj komisiji i tu će se zapravo također vidjeti novi izazovi političkoj participaciji, građanskim vrijednostima, slobode izražavanja i tako dalje. Sloboda izražavanja je zacijelo temelj, jedno od temeljnih prava svih europskih građana i ono e, također mu pomaže digitalno doba, ali e, postoje isto tako i negativne značajke poput dezinformacije i širenja lažnih vijesti na internetu što e, narušava demokratske procese kao i E, pravosudne postupke i samu vladavinu prava, tako da je ovaj vaš portfelj doista veliki izazov i tu se moraju koordinirati napori u različitim područjima. E, vi ste nam pokazali da vam je stalo. Mnogi od nas koji su ponovno izabrani za zastupnike u ovome domu su vas upoznali proteklih pet godina, vidjeli smo kako radite i mi ćemo pratiti danji razvoj događaja jer je izvjesno da će ovaj novi ustroj komisije predstavljati neke izazove ne samo za rad ovoga parlamenta nego i same komisije, dakle kako međusobno koordinirati aktivnosti s obzirom da postoje neka područja gdje se portfelji preklapaju i na koji način koordinirati rad sa drugim povjerenicima i njihovim portfeljima kako čitav taj rad bi doista zaživio. Hvala vam, hvala vam na uloženom trudu, na uloženoj energiji u posljednja dva i po sata. Uh, A sada predajem riječ predsjedniku Tajaniju, predsjedniku odbora AFKO koji će zaključiti sastanak. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospodin Lopez Aguilar, prije svega želim zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta iz odbora AFKO Libe Juri. Želim također zahvaliti našim prevoditeljima. Zahvaljujući vašem radu mogli smo govoriti materinjim jezikom to isto tako e, potrebno da bismo zaštitili demokraciju. Kao što je rekao kolega Lopez Aguilar, moramo e, zaštititi slobodu medija. Dakle, tu se prisjećam e, Dafne Karovane Galicije koja je ubijena. A i dva novinara u Strasburu su ubijena za vrijeme odnosno uoči božićnih blagdana. Zato moramo zaštititi slobodu medija ne zato što sam ja po struci novinar, nego zato što smatram da je sloboda medija doista ključna za naše demokratska društva i e, veću transparentnost. Europska unija mora pokazati da e, i će se praktično angažirati i mi u Europskom parlamentu surađujemo e, na tim pitanjima s vama. Sastanak koordinatora odbora AFKO i LIBE održat će se u 18.30 nakon kratke izjave za novinare. Dakle, u 18.30. No, no, it's okay, it's okay, it's we are ready. Nema problema, spremni smo. Sutra ujutro ćemo potpisati? Da, u 18.30. Ne u 6.30 ujutro. Hvala svima i vam zaključujem saslušanje. Ok. Stop.